contro la Dear colleagues, dear colleagues, I'll invite you. Drage kolege, pozivam vas da sjednete. Kako bismo mogli početi ovaj sastanak? Hvala. First of all, welcome everybody after the vacation. Želim vas sve pozdraviti sada nakon e, ljetnih praznika. Nadam se da ste svi spremni za nove radne planove u drugom dijelu godine. Imamo dosta toga pred nama i danas imamo veoma gust dnevni red za današnji sastanak kao i sastanak sutra ujutro. Prvo što vas želim pitati je e, možemo li usvojiti ovaj dnevni red kojeg ste dobili, imate li bilo kakve primjedbe? Ne. U tom slučaju možemo dnevni red proglasiti usvojenim i radit ćemo dakle, po ovom dnevnom redu. Sada prelazimo na drugu točku dnevnog reda, odobrenje zapisnika sjednice održane 7. srpnja 2014. godine i 23. srpnja 2014. godine. Predlažem da, kao i obično, osim u slučaju da ima nekih primjedbi, za vrijeme ovog sastanka usvojimo ove zapisnike. Imamo li dakle nekih primjedbi vezano uz zapisnik sa prethodnih sjednica? Ne. U redu. Onda smo usvojili ova dva zapisnika. Treća točka dnevnog reda se tiče usvajanja nacrta rasporeda sastanaka odbora regiji za 2015. godinu. Pred vama imate e, nacrt rasporeda sastanaka odbora regiji i ovdje moram napomenuti da je odbor koji je zadužen za planiranje sastanaka, za organiziranje prevoda i e, rezervaciju dvorana su nam dali ovaj predlog, a mi sada taj predlog trebamo usvojiti. Naravno, ako imate neki komentara vezano uz sam predlog, rasporeda sastanaka odbora, rado ćemo ih čuti. Imate li nekih sugestija ili primjedbi ili predloga vezano uz kalendar? Ne. Dobro. Dakle, nemamo primjedbi. U tom slučaju se usvaja ovaj nacrt rasporeda sastanaka. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Priopćenja predsjednice i zapravo ja nemam nikakvih priopćenja, što znači da možemo odmah krenuti na petu točku dnevnog reda, razmjena gledišta s Gracijanom Delerijom, državnim tajnikom u uredu predsjednika vlade o prioritetima talijanskog predsjedavanja vijećem. Kao što znate, mi svaki put pozovemo relevantne ministre na sastanak našeg odbora kako bismo razmijenili mišljenja o prioritetima predsjedništva vijećem. Danas nam je veliko zadovoljstvo pozdraviti gospodina Gracijana Del iz e, talijanskog e, predsjedanja vijećem koje je počelo 1.7. ove godine. Ovo je težak period za Europsku i mi vam želimo puno uspjeha u narednom radu i za vrijeme ovog predsjedavanja. Gospodin Deležio je jedan od e, e, savjetnika italijanskog premijera, zadužen je za kohezijsku politiku. 2013. i 2014. godine je bio ministar za regionalne poslove u vladi gospodina Leta i radio je također kao gradonačelnik e, u Italiji. Je li to točno? Je, u redu tako da vrlo dobro poznaje e, regionalnu i kohezijsku politiku. Ima impresionirajuću biografiju i zaista ćemo rado saslušati njegovo mišljenje o prioritetima talijanskog predsjedanja. Ja ću pozvati ministra da nam da održi kratko izlaganje od 15-20 minuta vezano uz e, prioritete E, u području za koje je nadležan ovaj odbor. Nakon toga ćemo imati vremena za e, pitanja i odgovore. Imat ćemo dvije runde pitanja i odgovora, a prvi će moći postaviti pitanja koordinatori odbora. Tako ćemo raditi do pola pet. A sada sa velikim zadovoljstvom predajem riječ gospodinu Delžiju. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dragi kolege, veliko zadovoljstvo mi je biti danas ovdje u Europskom parlamentu i govoriti pred vama o prioritetima, talijanskim prioritetima, naročito o kohezijskoj politici. Drago mi je što mogu sa vama razgovarati o relevantnim pitanjima. Dijalog sa Europskim parlamentom, a naročito sa odborom za regionalni razvoj je u mojoj izravnoj nadležnosti u okviru kohezijske politike. Stoga je ovaj dijalog veoma bitna prilika za e, nas i zaista talijansko predsjedanje želi učiniti sve što u njegove moći za vrijeme E, predsjedanja na ovom području. Najprije ću reći nekoliko riječi o programu talijanskog predsjedavanja i ulozi kohezijske politike. Zatim ću govoriti o ključnim elementima legislativnog paketa 2014-2020 i na kraju ću govoriti o inicijativama koje ćemo poduzeti za vrijeme predsjedavanja kako bismo e, uveli neke inovacije u postojeće zakonodavstvo. Dakle, prvo ćemo govoriti o programu talijanskog e, predsjedavanja. Predsjedavanje Talijansko predsjedavanje je obilježeno novim sazivom Europskog e, parlamenta a isto tako moramo naglasiti da postoje neke izmjene i u vijeću kao i u komisiji. Ovo, ovo je sada tranzicijski period koji je jako bitan za sve nas. Na gospodarskoj i socijalnoj razini radimo na e, poboljšanju, naročito temeljeći se na podacima e, ljetnog Eurostata koji je pokazao da moramo poduzeti određene mjere kako bi se borili protiv nezaposlenosti. Moramo pronaći rješenja koja će odgovarati svakoj državi članici. Sada se nalazimo u ozbiljnoj situaciji, naročito kada e, se e, radi o socijalnom i kohizijskom nivou 25 milijuna nezaposlenih žena i muškaraca danas imamo u Europskoj uniji, od kojih 5 milijuna mladih čak e, četvrtina europskog stanovništva se nalazi na rubu e, siromaštva. U e, šestom kohezijskom izvješću Europske komisije se govori o socioekonomskim i teritorijalnim E, kohezijskim aspektima koji su odličan temelj za budući e, rad. Za sada šesti šesto kohezijsko izvješće e, sažema probleme s kojima se suočavamo, naročito s kojima smo se suočavali između 2008. i 2013. E, godine, kada su javna ulaganja smanjena za 20%. Podaci s kojima raspolažemo nam govore o poteškoćama s kojima se suočavamo i sa činjenicom da e, moramo na asimetričan način se baviti problemima e, država članica i vrlo dobro ste toga svjesni budući da se, da se bavite e, politikom regionalnog razvoja. Mi zapravo ne želimo da Europa e, slabi. Mi moramo imati stvarne pozitivne signale. E, talijansko predsjedavanje je zbog toga u središte svog djelovanja zabilježilo tri smjernice E, gospodarski rast, zapošljavanje i približavanje Europe građanima. Također moramo pokazati da Europska unija ima svoje mjesto na svjetskoj razini. Strateška smjernica naravno se tiče gospodarskog rasta i zapošljavanja. Želim samo vas podsjetiti na neke od aspekata programa talijanskog predsjedavanja. Najprije mi želimo zaista raditi na postupku e, revitaliziranja gospodarstva Europske unije u okviru strategije 2020. 20. Europska komisija će upotpuniti ovu strategiju sljedeće godine. U tom smislu želimo imati otvoren dijalog u e, vijeću kako bismo vidjeli na koji način poboljšati učinkovitost strategije Europa 2020 i e, to razmišljanje će se nastaviti u okviru sastanka koji će, se, koji će biti posvećen e, regionalnom razvoju. Što se tiče e, gospodarskog i socijalnog razvoja, imamo određene inicijative koje smo već uvrstili u našu politiku. O tome ćemo više govoriti na sastanku kojeg ćemo organizirati sa ministrima zaduženim za e, gospodarstvo i kohezijsku politiku. Talijansko predsjedništvo E, se želi zalagati za poboljšanje gospodarskog rasta, stvarnog gospodarstva, sektora konkurentnosti i razvoja malih i srednjih poduzeća. Sve te akcije moraju nas dovesti do napretka u cijeloj Europi i e, moraju nam pomoći u borbi protiv nezaposlenosti mladih. Dosta mjera je već poduzeta u Europskoj uniji u ovom području, na primjer jamstvo za mlade i inicijativa za zapošljavanje mladih. Sve ove teme su povezane sa kohezijskom politikom e, i mi ćemo raditi na njima. Mi smatramo da je kohezijska politika politika razvoja Europske unije i smatramo da je ta politika nužna za ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020. To je nužno i za ostvarivanje projekta europske integracije i za održivost europskih ciljeva. Ovaj odbor mora biti svjestan svih naših prioriteta i siguran sam da ćete i vi raditi na ostvarenju naših ciljeva. Europska unija mora biti ojačana kako bismo ojačali perspektivu zapošljavanja mladih ljudi i E, to je nešto što želimo ostvariti kroz e, smjernice u Europskoj uniji i zajamčiti da svi imaju u tome svoju ulogu e, i države članice i Europska komisija, i Europski parlament. To je poruka koja je prenesena na sastanku Europskog vijeća u šestom mjesecu. Naravno, konkurentnost je jako bitna u Europskoj uniji. Gospodin Juncker, kojem želimo sve najbolje u njegovom budućnosti, budućem radu je na samom početku rekao da će e, raditi na planu e, u koji će uložiti 300 milijuna e, milijardi eura. Radi se o investicijskom planu za razdoblje od tri godine. Potpora Europske središnje banke je tu ključna, iako znamo da ona samo dopunjava E, sredstva koja će već zajamčiti države članice. Što se tiče Italije, mi smo već rekli da smo započeli reforme u ključnim područjima vezano u strategiju Europa 2020 kao na primjer reforma javne uprave, pravosuđa e, i e, tržišta rada. E, što se tiče gospodarstva, gospodarskog rasta, mi ne polazimo od nule. Mi jednostavno e, moramo poboljšati sadašnju situaciju kroz e, javna ulaganja, što je nužno kako bismo prevazišli ovu krizu. Nije slučajno da se na našem dnevnom redu kao strateška točka javljaju sastanci na kojima ćemo pozivati za daljne investicije u Europi što je u skladu s ciljevima strategije Europa 2020 i e, kako bi ostvarili te ciljeve moramo koristiti potencijale koje imamo u kohezijskoj politici. Sada dolazim do moje druge točke koja se tiče ključnih elemenata zakonodavnog paketa 2020 14 2020 radi se o europskoj kohezijskoj politici nakon E, veoma dugih e, pregovora došli smo do zajedničkog teksta vezano u zakonodavni paket 2014-2020 i tu se želim zahvaliti i komisiji i parlamentu na E, uloženom trudu i radu na ovom paketu koji je jako bitan za naše europske građane. Zahvaljujući potpori parlamenta, Europska unija sada ima na raspolaganju za ovo razdoblje 2014-2020 sa e, veoma bitnim sredstvima 336 e, milijardi eura. To je suma koja će vjerojatno biti veća od 450 milijardi eura na kraju ukoliko budemo tu uključili i nacionalno sufinanciranje. E, I tu na taj način možemo raditi na daljem gospodarskom rastu. Europski parlament e, je objavio rezoluciju 8. E, listopada 2013. godine vezano uz e, učinak proračunskih ograničenja za regionalne i lokalne vlasti, a vezano europski strukturni fond za rashode u državama članicama i mi smatramo da je potpora investicijama nešto što, ni, što se ne sukobi sa načelima proračunske discipline i fiskalne discipline, već nasuprot. Na taj način ćemo uspjeti E, održati sve one parametre do koji nam je stalo u okviru e, daljnjeg gospodarskog e, rasta i gospodarskog upravljanja. Sada dolazimo i do teme makroekonomskog uvjetovanja. To je nešto o čemu ćemo razgovarati na sljedećem neslužbenom ministarskom sastanku 10. listopada. Na tom sastanku ćemo također govoriti i o E, komplementarnosti između kohezijske politike i e, gospodarskog upravljanja. Ono što je bitno je da imamo na raspolaganju ključne elemente koji na, e, temelju kojih možemo povezati gospodarski rast i mjere štednje. E, vidjet ćemo što o tome može reći i predsjedavajuća. A mi smo već e, zaključili da su ovo elementi koji su bitni za naš budući rad. Želim samo e, naglasiti da ovdje ne možemo govoriti samo o sumi za financiranje, već isto tako to financiranje mora biti kvalitetno, a to je naglašeno u našim dokumentima. Mi moramo usmjeriti investicije na politiku kohezije kako bismo ostvarili pozitivne E, rezultate. Već sam govorio dakle o kvaliteti investicija, ali isto tako ti, te investicije moraju proizvesti pozitivne rezultate. To je ono što je komisija rekla u svojemu predlogu. E, moramo također poduzeti određene izmjene koje će biti pozitivne ne samo za građane, već isto tako i za poduzeće. Što znači da moramo mjeriti rezultate koje postižemo, bez obzira na E, područje ulaganja bez obzira na to da li govorimo o klimatskim promjenama ili investicijama svaki put moramo e, mjeriti napredak koji je postignut i porediti ga sa uloženim e, sredstvima sve to mora se raditi na transparentan način ukoliko to budemo radili, moći ćemo e, na pozitivan način obaviti procjenu učinka, što će biti pozitivno ne samo za one koji ulažu novac, već i za one koji su korisnici tog novca. Što se tiče zakonodavnog okvira, e, moramo uzeti u obzir e, strategiju Europa 2020, zahtjeve za regionalni razvoj i zahtjeve uvjete ex ante koji su nužni ako želimo postići e, rezultate. Ne smijemo se e, moramo se usmjeriti zaista na ono što nam je e, najbitnije. Ne smijemo raditi na više projekata istovremeno. Jedino na taj način ćemo postići rezultate. Drage kolege, gospođo predsjedavajuća, još jednom vam se želim zahvaliti na dugim pregovorima i na pozitivnom ishodu tih pregovora. Mi smo govorili o kodeksu ponašanja, govorili smo o različitim izmenama koje su e, uvedene vezano uz norme. Sve to je proizišlo iz pregovora u kojima je sudjelovao Europski parlament, a to će nam sigurno biti svima korisno za programaciju 2014-2020. E, Europski parlament i komisija i vijeće će morati zajedno raditi na svim tim izmenama i dopunama kako bismo u narednim godinama već mogli vidjeti prve rezultate i kako bismo mogli više ulagati u e, kohezijsku politiku. Također bih želio naglasiti nekoliko drugih inicijativa ovog semestra koje sam već nagovijestio. Italijansko predsjedništvo nastoji favorizirati novi vid suradnje između institucija s ciljem da se iskoriste pružene mogućnosti kako bi se poboljšala kohezijska politika. I želim vam s tim u vezi reći da želimo olakšati stupanje na snagu delegiranih akata koje će odbor usvojiti tijekom našeg e, semestra u okviru privatno-javne suradnje. I tu ćemo također vidjeti odličan rad grčkog predsjedništva i pokrenutih inicijativa. No, najvažnija inicijativa, o njoj sam već govorio, odnosit će se na strukturiranu političku raspravu koja se tiče kohezijske politike. Kao što znate, nalazimo se u situaciju koja kao karakteristiku ima to što je kohezijska politika to sam već rekao, to je politika razvoja Europske unije koja predstavlja trećinu ukupnog proračuna. Dakle, ona će izazvati u vijeću čitav niz, pokrenut će čitav niz rasprava i rasprava koju, inicijativa koju mi vodimo na temelju grškog predsjedništva koja je između ostalog moram reći obavila odličan posao kako bi upravo ovaj ključni dio rada vijeća postala ta politika, jer moramo biti svjesni beneficija koje mogu proisteći iz različitih e, političkih aspekata u kontekstu strategije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i mimo te neformalne sjednice inicijative koja je već usvojilo poljsko predsjedništvo, mi smo e, za 19 studeni predvidjeli u okviru e, općih poslova vijeće za u okviru općih poslova predvidjeli smo daljnji rad na tom temu i pretpostavljam da vi kao odbor za regionalne poslove to u potpunosti razumijete. Naravno treba razumjeti i koje su to sadržane inovacije u tom pravilniku trebamo to u potpunosti iskoristiti. Više odredbi u ovom paketu 2014. do 2020. odnose se na pojačanje dijaloga između raznih institucija uz doprinos odbora regija i e, ekonomskog i socijalnog odbora. To treba biti dakle dijalog gdje će se razmišljati o primjeni i modalitetima primjene tih odredbi. I to je sve posljedica rada koji je tome posvećen u trenutku odluke o financijskom okviru. Dakle, akcent je stavljen na bolju potrošnju, kvalitetniju. I dakle, tu je usvojen određen broj izvješća od strane komisije, dakle, sporazum je o partnerstvu koji je predviđen 2015. godine te isto provedba raznih programa, čemu je cilj bio da se pripremi proljetno sastanak Europskog vijeća o strategijama Europa 2000, strategija Europa 2020. godine i isto tako e, dijalog između parlamenta i vijeća o ovim odlukama. Mi smatramo da su posljedice svih ovih odredbi takve da zavrijeđuju da se predsjedništvo njima pozabavi, razmisli o tome i da vidi kako mogu institucije bolje surađivati u ovim razdobljima. Mi namjeravamo pokrenuti političku raspravu kako bismo bolje razumjeli korist koja proizilazi iz svih ovih programa te mislim da nam to može svima omogućiti isto tako da razmislimo o zadnjem programskom razdoblju i o budućim programskim razdobljima također u okviru te sjednice. Nadamo se da će biti mogući dodatni doprinosi u vezi s revizijom e, strategije Europa 2020. koje će uzeti u obzir e, strategiju za 2020. I uvjeren sam da će sve te razne akcije da vam pomogne. Shvatite da mi toj politici kohezije za pokretanje gospodarstva i stvaranje radnih mjesta dajemo veliki značaj. Ja sam sada na vašem raspolaganju da raspravljamo o svim ovim raznim temama. Hvala. Thank you. Thank you so much. Najljepša hvala na vašem izlaganju. Sada imamo temelj i dovoljno informacija za raspravo. Sada predajem najprije koordinatorima riječ. Gospodine Van Nistelro, izvolite. Najljepša hvala. Rekli se da ćemo imati dva, dvije runde. Dakle, evo, dopustite, bit ću kratak. Hvala na svim mojim eh, informacijama i obavljenom poslu biti, ja imam nekoliko kratkih e, opaski. Kao prvo, ako se održava e, sastanak ministara, taj neformalni sastanak ministara za regionalnu politiku, molim vas, nemojte samo gledati unaprijed, već i unazad, s obzirom da izvješća o koheziji daju velike informacije, prvenstveno o plaćanjima, jer ono što sam čuo o ovim šesta kohezijskih foruma, svi govore o budućnosti i o 300 novih milijardi novca koje će e, novi predsjednik Europske komisije stvoriti, no trebamo se osvrnuti i na situaciju s plaćanjima. Htio bih znati od vas kakva je situacija u Italiji, jer u mnogim zemljama čujem da su mnogi e, računi prebačeni na 2015. godinu, e, kontrola, e, mnogi kontrol su prebačene, mnogo toga je napravljeno da se sve prebaci, što više toga prebaci na iduću godinu i frustrirajući su način na koji funkcioniraju europske institucije i to je nešto što će eksplodirati evo, u narednih godinu dana. Jer Europa može sa preuzetim obvezama odgađati neko vrijeme, ali evo s odobrenim sredstvima i sredstvima za plaćanje može odgađati neko vrijeme, ali ne može tako puno, jer postoje neke obveze glede konfinanciranja, i, a Europska unija ne financira taj svoj dio, dakle to neće moći trajati do nedogled. Dakle, evo, recite nam kakve su obveze naših institucija, da li zamišljate neku malo širu, neku širo sudjelovanje uloge odbora regiji. Mi smo spremni izaći vam u susret, vi ste spomenuli evo dva neslužbena ministarska sastanka koji su jako važni. Dopustite samo da vam kažem, dakle, evo, važna je bila jedna točka o e, plaćanjima, dakle o odobrenim sredstvima za plaćanje za obveze, jer neki će moći možda otići u stečaj zbog nas, jer ako mi kasnimo, znate, imamo 30, 30 dana, se, u roku 30 dana se mora platiti, ali to pravilo izgleda da se ne primjenjuje na nas. Evo, to je ključno pitanje za vijeće. Hvala gospodine Velnisterloj. gospodin Von, izvolite. Ja sam provjeram s koordinatorima je li mogu, se ja, mogu li se javiti za riječ sada. Hvala ministre na doprinosu. Evo, slažem se s što je rekao gospodin Van Nistelroj. Pitanje koje je postavio glede proračuna, dakle znamo na temelju rada komisije da, evo, krajem, eh, imali smo prebacivanje odgodu plaćanja od 23 milijarde na sljedeću godinu i evo i ove godine će se vjerojatno e, biti odgoda plaćanja od 18 milijardi to bi moglo stvoriti za korisnike tih sredstava velike probleme, mjesna, lokalnu, mjesnu lokalnu samoupravu, nevladni sektor, e, mala poduzeća, svi će oni, svi korisnici će imati veliki problem zbog toga i vi imate ključnu ulogu u narednim mjesecima da proslijedite ovu poruku svim državama članicama, brojnim državama članicama, brojne prihvaćaju značaj ovog argumenta, ali znamo i da mnoge i ne prihvaćaju. Dakle, na vama je da proslijedite e, taj, tu informaciju, taj problem i ako ne napravite ništa da se riješi to, svi ovi poslovni subjekti i nevladin sektor će imati velikih problema. Dakle, slažem se s onim što je s pitanjem gospodina Van Nistelroja, kako ćete vi u narednih nekoliko mjeseci se pozabaviti tim pitanjem i uvjeriti države članice da moraju riješiti problem e, prebacivanja sredstava za plaćanje, odnosno odgađanje plaćanja. Drugo se odnosi na jamstvo za mlade. Dakle, znamo da su neke države članice počele provoditi te mjere, ali nisu sve. Naprimjer, znamo da neke države članice neće koristiti ta financijska sredstva za e, stvaranje jamstva za mlade, već će e, staviti ta sredstva u neke, e, neke scheme za mlade koje, oni, su oni sami pokrenuli. I postoji slaba koordinacija između država članica i neke opet koriste ta sredstva skroz druge stvari. Dakle, vi imate jako važnu ulogu da sve države članice rade koordinirano i da potpunosti valjano na najbolji mogući način koriste sredstva za kohezijsku politiku, a to je nešto što se trenutno ne događa. Dakle, vi imate ključnu ulogu u tome i pitam vas što ćete napraviti da spostarate da sve države članice koordinirano djeluju i da koriste sva raspoloživa sredstva na najbolji mogući način. Hvala. Thank you. Hvala. Gospodin Ver, oprostite što sam krivo izgovorila ime. So you, Mr. Jakovčić. Jakovčić, izvolite. Poštovanje, e, očekujem naravno da talijansko predsjedavanje e, na neki način jedan dio svoje pažnje posveti i mediteranu iz kojega ja dolazim iz hrvatske i kao susjedi da tako kažem kad dijelimo zajedničko more naravno jako me zanima kako će biti daljnji razvoj suradnje na jadranu odnosno vezano za strategiju jadransko jonsku strategiju koju pripremate i koja bi trebala biti lansirana uskoro očekujemo naravno da će ona imati jedan e, zajednički efekt i sa drugim e, povjerenicima koji će se ne samo oni koji su ne samo gospodin Han koji će biti odnosno gospođa creu koja će biti za regionalni razvoj a gospodin Han za proširenje e, e, i pregovore o proširenju nadamo se da će tu italija imati jedan jasan koncept e, upravo i zbog toga zato što na neki način dijelimo neka mora neke valove neke vjetrove ovaj, zajedno. međutim drugo pitanje je, odnosi se na generalno ja sam novi član parlamenta i kao čovjek u izvršnoj vlasti bio skoro dva desetljeća e, moram reći da e, sam iznenađen koliko je turizam gotovo e, nebitan u razmišljanjima europske komisije pa, pa na kraju krajeva i u tretmanu parlamenta i zanima me vi kao talijansko predsjedavanje gdje naravno turizam ima itekakvu ovaj, ulogu u gospodarstvu italije ali i u gospodarstvu europe ima itekako veliku ulogu da li mislite da bi upravo i kroz ovu politiku kohezijsku politiku odnosno i uopće vezano za politiku e, e, jačanja gospodarstva na ju, pogotovo u južnom dijelu europe gdje imamo veliki problem nezaposlenosti mladih a upravo se kroz turizam mnogi mladi mogu pa čak i oni koji nisu previše školovani da i to kažemo e, jer je naravno turizam takva gospodarska grana da li imate tu i neke konkretne ideje u smislu Eh, ...jaču promociju turizma u europskoj politici? Hvala gospodine Jakovčiću. Sada predajem riječ gospodinu Mareu, potpredsjedniku. Hvala predsjednice, gospodine predsjedniče vijeća. Spomenuli ste politički značaj regionalne politike i naravno naš odbor, našem odboru je to jako važan aspekt i dali smo značajan doprinos tijekom pregovora o različitim fondovima, dakle dali smo veliki doprinosom ostvarenju tog cilja. Pred vama nalazi se odbor u kojem imate samo prijatelje, više manje samo prijatelje regionalne politike, ali znate, poput mene, da postoji određeni broj protivnika te politike. Iz tog razloga mislim i slažem se s vama da je od ključnog značaja da se pokaže učinkovitost spomenutih sredstava, da se koriste na najtransparentniji mogući način i da na taj način razoružamo kritičare tih politika, jer te kritike su često neopravdane. Među koordinatorima se nismo unaprijed dogovarali, ali evo kao što vidite svi postavljaju pitanje o spomenutih 23 milijarde eura duga koje predstavljaju određen broj problema, zabrinutost. Dakle, kada je riječ o sredstvima za plaćanje. Jer sada se rade neke akrobacije kako bi se izašlo iz toga, ali dokad će to moći ići tako i da li se neće izazvati neke, neke teže posljedice na kraju. I dakle, recite nam što je vaše predsjedništvo predvidjelo po tom pitanju. I zadnja stvar koju želim reći odnosi se na vezu između strukturalnih strukturnih politika i gospodarskog upravljanja. Dakle, drugim riječima, to su makroekonomska se radi o makroekonomskoj uvjetovanosti. Dakle, koja su različita vijeća unutar Europskog vijeća. Dakle, da li postoji jednoglasnost kada je riječ dakle, o tom pitanju veze između gospodarskog upravljanja ili postoje različiti pristupi. I konačno, slažem se s prijedlogom kolege Nistelroja da odbor regi bude pozvan na različite političke sastanke koje su predviđeni pod vašim predsjedanjem i e, na različite spomenute inicijative. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Vani. Hvala lijepa. Ja bih se također pridružila pitanjem eh, prethodnih govornika što se tiče neplaćenih računa, dakle izostanaka u plaćanju, prije svega na području kohezijske politike, tu znamo da su ta plaćanja vrlo važna i radi se o vjerodostojnosti cijele Europske unije, o povjerenju u Europsku uniju i tu vas eh, mogu samo pozvati da što prije riješite to pitanje. Moje pitanje se odnosi na ovaj investicijski program koji ste spomenuli od 300 milijardi eura, eh, to je dakle bio sastavni dio radnog programa gospodina Junkera. E, to je vrlo važno pitanje i moje pitanje se odnosi na tome koliko će se važnosti dati unutar tog programa o održivom rastu. Mnogo ste sada govorili o održivom rastu i zapošljavanju. Jednom ste spomenuli upravo i to tim riječima i tu bi nas zanimalo koliko će biti važna primjer investicije u eh, područje borbe protiv klimatskih promjena eh, i drugi, druge teme koliko će njima se pridodati važnosti. Kao drugo, stvaranje radnih mjesta, koliko je to važno prije svega što se tiče borbe protiv nezaposlenosti mladih i još jedna treća točka koju ste sami spomenuli, javna ulaganja, pritom mislim i na javne usluge, to je nešto što je na regionalnoj i lokalnoj razini vrlo važno pa i na razini gradova i moje pitanje je s tim u vezi koliko će se važnosti pridodati javnim uslugama u ovim trenutnim zakonodavnim prijedlozima. Hvala. Thank you. Thank you. And madam... Hvala, hvala lijepa. Gospođa Domatu. Hvala, dobar dan. Sva ova pitanja su bila vezana uz jednu temu. Radi se o pakt za stabilnost i rastu, novim, novim ulaganjima, nova, nova privreda. Radi se o drživoj privredi, kao što su već neki spomenuli. Radi se o turizmu. Na ovom sastanku ministara Naravno da se tamo pridode važnost e, paktu za stabilnost i rast, ali isto tako se treba govoriti o strukturnim reformama, reformama koje bi doista bile strukturne, koje bi išle na korist e, građana i zanima me što vi o tome mislite. Hvala. Završili smo prvim krugom, imate vremena za odgovore. Hvala. Grazie, e, grazie per il contributo. Hvala lijepa. Hvala vam na vašim javljanjima za riječ. Započeo bih sa sažetkom e, pitanja, već e, vezimo za određene teme. Naglasili smo pitanje plaćanja. Jasno je da je to jedna od najvažnijih tema kada se radi o učinkovitosti kohezijske politike. Naravno da e, obveze ništa ne znače ako nemamo za to osigurana financijska sredstva s kojima ih zatim možemo platiti. Naše obveze će biti vrlo važne jer znamo da je, moramo braniti kohezijsku politiku. Svi pregovori koji se vode sa komisijom i sva podrška koju možemo dobiti s vaše strane će biti dobrodošla. Svi ti pregovori će se odvijati upravo zato da bi se pokušalo očuvati taj aspekt. Znamo proračunska ograničenja, znamo proračunske rezove, upoznati smo s brojkama. To su rezovi koji su se prije svega mm, ticali dijela 1a, dakle kohezijske politike, no mi doista smatramo da je ovo pitanje plaćanja jedna od najglavnijih tema e, i e, o tome smo razgovarali na sastancima ministara. A kada ćemo se 19. sudnog e, sastati u okviru vijeća za obje opće poslove i tu ćemo govoriti o kohezijskoj politici i tu ćemo govoriti o utjecaju te politike na Europsku uniju i mi smatramo da je to jedna od najvažnijih tema. Što se dakle te točke tiče, je angažman talijanskog predsjedništva doista izrazito veliko. Ja vam to mogu zajamčiti. Također smo se dotakli pitanja e, te asimetričnosti asimetričnosti između e, programa za mlade i drugih programa Dakle, koordinacija između država članica, e, to je nešto što je doista potrebno, to je vrlo važan europski program, a isto tako je nezaposlenost mladih e, jedan vrlo osjetljiv problem u Italiji, budući da imamo visoku nezaposlenost među mladima. A postoji jedan aspekt koji smo već i naglasili i koji ćemo i na sljedećim sastancima ministara naglasiti, a to je da imamo preveliku fragmentaciju projekata kada se garancija za mlade upiše u regionalne programe. To se odvija na razini samih država članica, ali i općenito. To je e, doista vrlo važna tema. Gospodinu Van Nistelroju bih odgovorio da ćemo učiniti sve što možemo kako bismo ispoštovali rokove e, isplate kako bi taj, e, taj naš e, instrument doista doprio do građana. Gospodin Jakovčić je tražio informacije o jadansko jonskoj strategiji. jadansko jonska strategija je izrađena i ona će zasluženo dobivati veliku pažnju s naše strane, a također stavljamo prije svega naglasak na plavom gospodarstvu, dakle gospodarstvu pomoću mora, pomoću turizma i to je upravo ono što ste spomenuli. Nadamo se da ćemo usvojiti zaključke vijeća za Jadransku regiju tijekom našeg predsjedništva i stoga se nadamo da ćemo moći donijeti te zaključke i da, bi, da zatim možemo krenuti u usvajanje strategije. Jasno je da je turizam za neke države članice, poput Italije i drugih, jedna velika prilika za stvaranje radnih mjesta i možda čak i najvažnija prilika za, upravo za to. I stoga su ove strategije poput Jadansko-jonske strategije nešto što nam omogućava da stvorimo da se stvorimo određenu sliku, da napravimo neka iskustva kako bismo mogli potaknuti turizam. Potpredsjednik maži. je naglasio jedan drugi problem, a to je da postoje oni koji e, su za regionalnu politiku, a da postoje protivnici, kritičari regionalne politike. Najbolje što možemo reći kritičarama jest da e, te regionalne politike imaju za cilj promicanje regionalnih i lokalnih e, jedinica samouprave, održiv gospodarstvo, planiranje specifično za pojedine regije kojim bi se ostvario održiv rast. Dakle, dobro je isto tako se baviti s time. Svi po tom pitanju mislimo isto, a oni koji smatraju kako što to čini italijansko predsjedništvo, nam je potrebna ravnoteža između e, središnje, vlade i regionalnih i lokalnih vlasti, e, oni svi se zalažu za ravnotežu i na razini cijele Europske unije. Tu se javlja tema transparentnosti, tema da nam je potrebno određeno osvještivanje, što se tiče racionalnog korištenja fondova, postoji razilaženje u mišljenjima, no mislim da je ta ravnoteža koja je stvorena putem ovog neautomatskog mehanizma sa ponovnom procjenom uvjeta svake države članice zasebno sa eh, raspravom sa komisijom. Mislim da taj mehanizam pruža eh, određenu zaštitu naspram jednog pravila koji je u određenom broju država članica doveo do e, zabrinutosti koje ja osobno gledano smatram i opravdanim. Jedan, jedna njemačka parlamentarna zastupnica, zaboravila sam vaše ime, ispričavam se. Moram vam reći da ne mogu odgovoriti na vaše pitanje. To je vrlo specifično pitanje i ja bih i sam htio shvatiti koji će dio tih 300 milijardi eura biti izdvojen za e, dugotrajno ulaganje, za osvajanje njih mjesta. No, meni je žao, Talijansko predsjedništvo ne može odgovoriti na to pitanje. Mislim da će na to pitanje ne budemo odgovoriti sam predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u trenutku kada će e, dati svoje izlaganje. No, mi, sve, mi želimo i mi se za to i zalažemo da se ta sredstva ustupe što prije moguće. Gospođa D'Amato, revizija pakta za stabilnost i rast. Što se tiče e, poglavlja koji su vezani uz kohezijsku politiku, jasno je da politike vezane uz gospodarski rast i stvaranje mjesta, da oni da su oni jedna cjelina i da bi stoga bilo smisleno, kao što sam to i rekao u mom uvodnom izlaganju, da bi se trebali voditi logikom e, strategije ponovnog pokretanja gospodarstva i bilo bi se tako smisleno pogledati kakva su plaćanja i to, to je jasno budući da se radi o ulaganjima oko kojih smo se složili to na razini Europske unije. Ne radi se o ulaganjima koje svaka država čini za sebe. O tome smo pregovarali, no smatram da bi trebali ponovno eh, razmisliti o tome. To prije svega očekujemo od nove Europske komisije, naravno uz svu potrebnu predostrožnost, ali Mislim da se tu radi o jednom planu za ponovno pokretanje javnih ulaganja. Kolege, imamo nešto više od 30 minuta za sljedeći krug pitanja. Već imamo nekoliko kolega koji su se javljali za riječ. Gospođa Benson, predajem vam riječ. Hvala lijepa, predsjednice. Vrlo kratko. Gospodine tajniče, govorili ste o preraspodjeli, o smanjenju javnih ulaganja od 20% u prosjeku na europskoj razini, što znači da će to u nekim dijelovima Europske unije biti više od 20%. Mislim da bi nam podaci vezani uz podne negije dali, dali drugačije brojke, što znači da unatoč toj potrebi koju smo svi naglasili u Europskoj uniji, pa čak i u okviru strategije za Europu 2020. godinu i e, kada govorimo o kohezijskoj politici, dakle, unatoč tome da su potrebna ulaganja kako bismo povratili gospodarski rast, vidimo da je stvarnost potpuno drugačija. Što dakle vi smatrate, naravno, u skladu sa vašim nadležnostima u okviru tanskog predsjedništva, kako mislite postaviti to temeljno političko pitanje? Naravno, govorili smo o tih 300 milijardi eura, to bi trebao biti dodatak, a ne nadomjestak. No, tu politiku vezano uz koheziju treba nadopuniti i to sve treba biti upisano u nove, nove programe. Također treba usvojiti mjere s kojima bi države članice koje su štedljivije sa svojim rashodima e, bile dosljednije, s kojima bi one mogle lakše potaknuti ulaganja. Dakle, to je samo nekoliko sugestija što vi mislite o tome. Hvala, gospođa Krejo. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Moram se ispričati. Nažalost sam pristigla malo kasno i stoga nisam mogla čuti vaš uvodno izlaganje. Kad, kad, eh, eto, se događa da kasnimo, kad dolazimo ovdje na sastanak Europskom momentu, velo mi je žao, ali molim vas, dopustite mi da postavim jedno pitanje i nemojte se libiti reći mi da, ste već dobili, da je to pitanje već postavljeno. Moje pitanje nam je vezano uz izostanak plaćanja. To nije novi problem, to je nešto što stalno odgađamo. I doista želim još jednom vas upitati. Jeste li vi, je li talijansko predsjedništvo, našlo konkretne prijedloge kako bi se to riješilo? Doista je perverzno da imamo jedan jedini instrument za ulaganje i da to ne možemo financirati, da ne možemo izvršiti isplate. Znamo više država članica da se provode projekti, da su projekti završeni i da se na kraju ne mogu, e, ne mogu isplatiti. To kasnije se negativno izražava na naše povjerenje, na to da osobe zatim krenu u druge projekte i da nastave s ulaganjima. I tu bih vas zamolila za jedan konkretni odgovor. Dakle, da se to ponovno postavi kao pitanje na vijeću za opće poslove. To se već dogodilo i ništa se nije pomaklo, a ja zapravo imam veliko povjerenje baš u talijansko predsjedništvo. Kao drugo imam još jedno pitanje. Nema mnogo odobrenih e, sporazuma o partnerstvu i operativnih programa. Jeste li vi predvidjeli neku vrstu inicijative kako biste države članice, naravno koliko to želite, e, podržali ako se pokaže da postoji potreba upravo za tome da se pruži državama članicama podrške u smislu kako se to kako se upravlja s time. Mnogo se toga promijenilo, postoji nekoliko država članica koje su iskusnije, neke koje su manje iskusne, a u interesu je samih država članica da se to pokrene što prije. Zatim isto tako usred toga da operativni programi još nisu potpuno se odobreni, to je da ima samo mali broj onih koji jesu odobreni za sada, imamo nevjerojatno, nevjerojatno kašnjenje. A to ne pomaže kod inicijativa, prije svega, na primjer, kada govorimo o inicijativi protiv nezaposlenosti mladih. Postoji li tu neka ideja da se uvede prijelazna odredba, da se kaže dok se sve ne odobri se jednostavno može produžiti sta, staro razdoblje i e, može se početi podmirivati sa e, sa novim novcem ili kažete dakle to mora trajati koliko traje i zatim nažalost regije i općine moraju snositi te negativne posljedice. Hvala, sada predajem riječ pod predsjedniku odbora gospodinu kuculinu. Hvala. Ovo što je rekla Konstanc, ova zadnja primjedba, je vrlo važna. Imamo dvostruki problem na razini Europske unije. Postoje zemlje koje završavaju sa svojim programima 2007. do 2014. godine i stoga bismo trebali možda predvidjeti neku inicijativu s kojom bi one uspjele nadopuniti te projekte, projekte a da ne izgube sredstva. I kao drugo, možda bi tu Europski parlament mogao pokrenuti inicijativu jer je jasno da ova kašnjenja u e, sporazumima o partnerstvu da će oni onemogućiti sljedeć, pokretanje sljedećeg, sljedećeg razdoblja, dakle 2014-2020 i da će ta odgoda e, završiti tek 2015. godine, dakle imat ćemo godinu dana kašnjenja. To je dakle dvostruki problem. Mislim da je ono što je Konstancija rekla vrlo zanimljivo i da nas to zatim vodi do jednog drugog problema koji ćemo vidjeti u idućih sljedećih tjedana kada vidimo da neki projekti nisu gotovi. Druga primjedba koju sam htio uputiti transkom predsjedništvom. Nije li sada možda došao trenutak? Budući da još uvijek vodimo veliku raspravu, veliku temenu raspravu o paktu za stabilnost i rast, i budući da govorimo o činjenici da e, politike veznog uz ulaganje ne bi smjele biti toliko, biti toliko čvrste, toliko nefleksibilne. A prošle godine mislim da smo imali inicijativu odbora za regionalni razvoj na tu temu, ali nikad nismo imali nikakvu studiju koju je komisija izvela, niti nikakve, nikakve druge radove oko toga koliku koliki trošak moramo snositi zato što zato što pokrećemo ta velika sredstva u okviru krizijske politike. Dakle, koliko gubimo na radnim mjestima, koliko gubimo na industrijskim proizvodima. Možda je dakle došao trenutak da se pokrene neka studija i možda bi to moglo predložiti talijansko predsjedništvo. Kako bi se zatim tijekom idućih predsjedništva i tijekom nove komisije e, to bude završeno, da imamo dakle neutralne podatke, zato što su te teme o kojima raspravljamo, one su prečesto teme o kojima ne znamo dovoljno kako bismo mogli donijeti odluke i kako bismo mogli uzeti u obzir isto i troškove eventualnih kašnjenja. Govorimo o 20% ulaganja manje. Dakle, to, ne, to se ne radi o tekućim troškovima, nego o javnim ulaganjima. Dakle, kako, kako će se to odražiti na BIP, kako će se to odraziti na druge na PDB, kako će se to odraziti na druge na druge aspekte. Možda bi komisija ili vijeće trebalo pokrenuti neku studiju i zatim bismo mogli donijeti odluke sa većom objektivnošću. Hvala i gospodin Čiku, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja se slažem s ovim e, posljednjim izlaganjem, ali gospodine zamin, vi ste nam rekli da moramo imati strateški pristup u Europi. A mi u Europi već imamo politiku za zapošljavanje mladih, za gospodarski rast i tako dalje, ali moramo govoriti o malim i srednjim poduzećima. I na tom području postoji dosta razlika u e, postupanju regionalnih razlika. 90 posto malih i srednjih poduzeća su e, zapravo temelj našeg gospodarstva i moram dodati tu još nešto. Razlika između muškaraca i žena, to je također pitanje koje je ključno za kohezijsku politiku. Mora postojati rodna ravnopravnost prema studijama koje su napravljene to može doprinijeti povećanju BDP-a ukoliko imamo više investicija koje će nam omogućiti pristup zapošljavanju, a istovremeno i rodnu ravnopravnost. Neću govoriti o drugim aspektima, ali zaista mislim da bismo trebali od eh, talijanskog predsjedništva tražiti jednu stvarnu, aktivnu politiku koja će nam omogućiti da se suočimo sa teškim pristupom sredstvima mladih, za mlade ljude i mi želimo da ta politika bude usklađena sa politikom vezanom uz direktivu za kasna plaćanja. E, mislimo da to možemo učiniti, ali jedino ako otvoreno kažemo da moramo sve učiniti kako bi mladi e, i poduzeća i svi oni ko, prema kojima se neravnopravno postupa imaju pristup e, svim tim fondovima. Hvala. Hvala. šesto ekonomski, socijalni integracije. Gospodin Bogović. Šesto kohezijsko izvješće je vrlo jasno što se tiče nečeg, a to je e, značaj kohezijskih fondova za investicije u pojedinačne države članice. Između 20 i 80 posto javnih investicija e, je značajno za naše gospodarstvo. Ja dolazim iz Slovenije i u Sloveniji najveći broj investicija je u uvjetovan e, fondom za mlade. Mi želimo da trećina svih kohezijskih fondova za 2007. i 2012. godinu bude iskorištena za mlade i to kašnjenje u plaćanju predstavlja velik problem za e, općine u Sloveniji. Predsjednik, predsjedništvo mora pronaći rješenje vezano uz kašnjenja u plaćanju kako bismo mogli uspješno zaključiti razdoblje 2007. i 2011. Također tražim od predsjedništva da ide korak naprijed, tako da one zemlje koje još uvijek nisu potpisale ugovor o e, partnerstvu, zaista dobiju taj podsticaj da se taj sporazum potpiše što je prije moguće kako bi u novom razdoblju 2014-2020 mogli početi usvajati nove programe i mogli koristiti učinkovitije fondove. Dakle, moramo riješiti e, kašnjenja u plaćanju i države članice e, moramo poteći na potpisivanje ugovora što je prije moguće. Hvala gospodine Bogović, gospodin Eterić. Hvala. Ja ću pokušati vrlo kratko govoriti. Hvala vam na iscrpnom izvješću kojeg smo čuli malo čas. Možda griješim, ali jeste li vi rekli da bi kohezijsko financiranje bilo isključeno iz brojki o deficitu. Ukoliko ste to rekli, zaista bi htio znati na koji način se to može uskladiti sa odgovornim računovodstvom. Zatim, što se tiče usmjerenih pristupa, naročito za investicije, slažem se s tim, ali moramo također vidjeti na koji način stvoriti poslove za tih 25 miliona nezaposlenih ljudi unutar Europske unije. Na koji način iskoristiti kohezijsku politiku, za sve države članice. Da li ste tome razmišljali u vašoj filozofiji prioriteta i možete li nam to pojasniti ukoliko imate ideju na koji način se boriti protiv toga. Hvala na ovom pitanju. Potpredsjednik e, odbora, gospodin Polčak. Zahvaljujem. Ja imam samo jedno kratko pitanje a pitanje se tiče uporabe kohezijskog fonda. Kohezijska politika i raspolaže s proračunom koji predstavlja jedan od najbitnijih alata za investicije u Europskoj uniji. To je namijenjeno potpori malim i srednjim poduzećima, namijenjeno smanjenju nezaposlenosti, E, namijenjeno podupiranju gospodarstva s niskim udjelom ugljika i tako dalje. Ali između ostalih e, stvari vi ste govorili o tome da e, korištenje ovih fondova nije još dovoljno učinkovito, a naš cilj je da postignemo maksimalnu učinkovitost fondova. Dakle, moje pitanje bi bilo sljedeće. Koje instrumente ili alate te talijansko predsjedništvo namjerava koristiti? Da li postoje neki novi instrumenti koje ćete možda primijeniti kako biste poboljšali učinkovitost e, kohezijskih fondova? Ukoliko da, možete li nam e, točno reći koje instrumente ćete koristiti? Hvala. Hvala. Nemamo više pitanja. Je li točno ili ne zaboravila sam nekoga? Gospodin Fito, izvolite. Hvala. Evo samo kratko. Ja zapravo ne želim postaviti pitanje, želim samo inzistirati na nečemu. Mislim da ne možemo opravdati negativno aktivne prakse regionalne politike. Moramo jednostavno imati hrabrosti kako bismo mogli priznati određene neuspjehe, ali isto tako kako bismo mogli naglasiti i dobre prakse koje postoje. Ne možemo samo braniti regionalnu politiku e, zatvorenih očiju. To bi bila velika greška. Mislim da postoje dvije točke u ovoj našoj raspravi. Najprije postoje određene bojazne. 300 milijardi o kojima govorimo, radi se o budućim investicijama, to je zapravo jedna opća brojka. Mnoge kolege su govorili o tome, no međutim ne znamo još uvijek e, na koji način će se nadopuniti ta sredstva. Ne znamo još zapravo koju vrstu politike mi sada ovdje branimo u okviru kohezijske politike i mislim da to stvara određene bojazni vezano uz raspodjelu tih 300 milijardi eura. Zatim, što se tiče pakta stabilnosti, tu moram zaista inzistirati i na nečem i biti sasvim jasan. Mislim da smo dosta toga rekli o programiranju aktivnosti za 2007-2013 godinu. Sada imamo novi program e, djelatnosti koji u srži ima pakt stabilnosti, ali mi kako bismo bili učinkoviti i kako bismo ispoštovali vremenske rokove, moramo zaista detaljno razmotriti sve predloge koji su pred nama. Naravno, postoje političke i teritorijalne razlike, a i to je nešto što moramo sasvim jasno reći. Ponavljam, ovim ne postavljam niti jedno pitanje, samo želim inzistirati na tome da se o ovom jasno govori za vrijeme talijanskog predsjedavanja, jer mislim da je to nužno. Hvala gospodine Fito. A sada, imamo li još javljanja za riječ? Ne. U redu, hvala. Onda predajemo riječ gospodinu Dalriju. Izvolite. Određena pitanja koja su mi postavljena se tiču analize pakta e, stabilnosti gospodarskog rasta. Mislim da ono što je posljednji govornik rekao koji je govorio o troškovima nedostatka investicija je nešto što moramo imati na umu i o čemu moramo razmišljati. Možda o tome zapravo i ne razmišljamo previše. Moramo vidjeti koliko nas je koštao taj manjak investicija u Europi. Sasvim je jasno da mi ne govorimo o tome da moramo ići van proračunskog okvira. Kao što sam to već rekao u mom izlaganju, mi zaista govorimo o važnosti pravilnog tumačenja pakta stabilnosti i gospodarskog rasta i njegovom utjecaju na BDP. Kao što je već rečeno, moramo vidjeti da li će biti nekih dodatnih investicija za kohezijsku politiku koji će doći izvan fondova vezanih uz pakt stabilnosti i to moramo na vrlo staložen način vidjeti. Vidjeti postoji li logika između investicija različitih zemalja, između sufinanciranja i istovremeno moramo vidjeti i koja je korist svih tih ulaganja, na koji način možemo e, povećati e, bruto domaći proizvod. Tu mora postojati klauzula za investicije kojim će se omogućiti određena vrsta fleksibilnosti u korištenju i primjeni pakta stabilnosti kada se radi o investicijama. Mislim također da je sasvim jasno da su strateška ulaganja, kao na primjer ulaganja u europsku mrežu, kako bi Europa energetski bila učinkovitija, naročito vezano uz razvoj gospodarstva s niskim udjelom ugljika, sve to su ulaganja koja omogućuju veću stabilnost i više radnih mjesta ali sva ta ulaganja nemaju naravno isti učinak na e, jačanje takozvane federalne Europe, odnosno E, jačanje politike kojom se otvaraju radna mjesta. Sva ulaganja možda nisu korisna, ali sva ulaganja moramo procijeniti, moramo vidjeti koji je njihov učinak. To je ono što smo htjeli uraditi za vrijeme programiranja prethodnih aktivnosti. Htjeli smo vidjeti koji je učinak bio mjera koje smo poduzeli i e, jedna stvarna analiza će biti nužna kako bismo mogli pravilno isplanirati sljedeći sedmogodišnji period. To će nam omogućiti da započnemo pregovore o nacionalnim operativnim programima kao i pregovore o regionalnim operativnim programima. To je nešto što o čemu smo govorili sa povjerenikom Hanom e, i povjerenik Han koji će doći nakon mene, govarati se vama će vam to sigurno i sam reći. Mi e, već u određenom broju država članica smo uveli uvjete ex ante za ulaganja koja zaista trebaju pomoći u otvaranju radnih mjesta. Ta, ti uvjeti ex ante su već dobro definirani. Mislim da je dosta toga urađeno na ovom pitanju i nadam se da će nam ti uvjeti ex ante omogućiti da ulaganja e, u budućnosti budu još učinkovitija. E, želim odgovoriti gospođi Krel koja je govorila o samom, e, samoj temi sredstava za plaćanje. Ja znam da je to hitno pitanje, ali nisam shvatio da je zaista toliko hitno. Naravno, mi ćemo pokušati e, jasnije onda i odgovoriti na to pitanje i na kraju ciklusa 2013-2015 e, e, ćemo se pokušati još bolje pripremiti. Nadamo se da će predviđanja za plaćanja biti bolja nego predviđanja za troškove. I jasno nam je da zaista moramo poboljšati sva ona planiranja koja se planiraju unaprijed, dakle prije nego što su plaćanja izvršena. Što se tiče ugovora o partnerstvima, sporazum o partnerstvima tu kasnimo istina je zbog toga što su te uredbe e, objavljene u 12. mjesecu 2013. godine dakle program 2014-2020 će e, nužno kasniti nekoliko mjeseci a mislim također da će vam povjerenik Han e, moći dati dati nešto svježije informacije jer on osobno je zadužen za praćenje tog dosjeja. Svaka država članica čini sve što je u njezinoj moći kako bi e, se taj dosje ostvario. Naravno, kašnjenje u ovom e, nas ne smije spriječiti da taj instrument na kraju bude što fleksibilniji. ukoliko želimo imati operativan e, program i adekvatan program a to vam ja osobno mogu reći jer mi u Italiji imamo zaista možda najveći broj programa, naročito regionalnih programa. Kako bi svi ti programe bili prilagođeni, adekvatni, moramo omogućiti e, praćenje primjene tih programa kao što je to rekao i gospodin Borović jasno je da je to jedini način na koji možemo funkcionirati. Naravno, tu može biti, mogu postojati različite pretpostavke i različiti načini posjecanja e, investicija. Ja sam to rekao i u mom izvješću. Tu se ne radi nužno o općem isključenju ograničenju ili izuzeću ili izuzecima za svaku od zemalja. Sve to se mora zagledati u općoj strategiji e, za gospodarski rast i ulaganja u Europi i moramo veoma jasno reći da onaj udio u financiranju kada se radi o strateškom ulaganju da taj dio financiranja mora biti isključen Evo, danas smo čuli dosta pitanja, gospođa Bresa, gospodin Kosolin. Rekli su da moramo raditi na više različitih načina. I jasno je da sve pretpostavke o kojima smo danas govorili su pretpostavke o kojima ćemo mi razmisliti raditi u narednim mjesecima, ne kako bismo isključili ovu ili onu zemlju, već kako bismo sve učinili da strateški okvir bude što dosljedniji. Evo, nadam se da sam odgovorio na većinu postavljenih pitanja. Želim vam iskoristiti ovu priliku kako bih vam se zahvalio na sudjelovanju i nadam se da će talijansko predsjedavanje biti korisno za sve nas. Hvala gospodine Del Ovo je bilo e, neslužbena razmjena mišljenja. Želim samo naglasiti da sva pitanja koju su, koje su zastup zastupnici Europskog parlamenta postavili su veoma bitna jer su to pitanja zapravo koja e, su nam uputili europski građani. Mi ovdje predstavljamo građane koji želi postavljati pitanja vezana uz svakodnevnicu regionalne politike. Mi smo govorili, postavljali pitanja vezana uz plaćanja, ali tu se također radi i o pitanju povjerenja e, između e, europskih državljana i europskih institucija. Nadamo se da te ta naša pitanja imati na umu. Hvala vam na sudjelovanju na sastanku ovog odbora i zaista bi nam bilo veliko zadovoljstvo ukoliko biste opet došli. Hvala. So we'll have few minutes to exchange the guests. Napravit ćemo pauzu, par minuta, a nakon toga ćemo slušati povjerenika Hana. Dear Dragi kolege, danas velikim zadovoljstvom pozdravim Hanesa Hanna, povjerenika za regionalnu politiku. Želimo dobrodošću na sastanak našeg odbora i to će vjerojatno biti zaključna razmjena mišljenja e, dok je on u tom svojstvu. Ili tako, povjereniče? Sada mu dajem riječ na kratko uvodno izlaganje koje neće preći 15 minuta, nadam se. Zatim ću dati, predati riječ zastupnicima za pitanje. Veliko mi je zadovoljstvo dočekati danas povjerenika Hana i dajem vam sada riječ povjereniče. Najviše hvala. Želim sve pozdraviti i osobito svog bivšeg kolegu Alija Rena s velikim zadovoljstvom ga vidim danas u odboru regije. On će mi u svakom slučaju moći pomoći ukoliko kasnije budemo raspravljali o makroekonomskom e, utjecaju na politike. No, naravno, nadam se da mi dopustite sada da pređem na njemački jezik. Još jednom vas sve pozdravljam. Drago mi je što neke od vas vidim ponovno u novoj staroj dužnosti. Doista vjerujem kao što je rekla gospođa predsjednica da će ovo biti moja posljedna prilika da vam se obratim u svojstvu povjerenika za regionalni razvoj Mislim da smo u proteklih nekoliko godina, to mogu potvrditi svi oni koji su bili ovdje prisutni u proteklom sazivu, da smo imali vrlo dobar odnos, te se nadam da će se ovaj način suradnje s Europskim parlamentom i nastaviti u ovom nadolazećem razdoblju, jer mislim da bi između Europskog parlamenta i Europske komisije, budući da su to dva glavna kamena temeljca Europske unije, e, trebalo biti dosta dodanih točaka. Ako se vratim malo natrag, e, pogledam prije pet godina kakva je bila situacija, tada je bilo dosta skeptičnih e, mišljenja oko dodatne vrijednosti europske kohezijske politike. Ja inače se ne bi za to niti zalagao, nikad nisam sumnjao u tu politiku, no i kriza nas je prisilila na to da e, stavljamo pojačan naglasak na svajanjanih mjesta i na gospodarski rast i mislim da danas možemo svi skupa biti ponosni kada pogledamo što smo uspjeli postići u jednom doista zajedničkom naporu. Mislim da je Europski parlament bio od odlučujuće važnosti. Neki su ne samo sate, nego i tjedne i mjesece odvojili za to kada se zbroje svi satovi da se stvori jedna temeljna reforma kohezijske politike. Uspjeli smo dovesti u ravnotežu sa strategijom rasta za Europu do 2020. godinu i uspjeli smo stvoriti razumijevanje za to da se ovdje radi o politici ulaganja. Taj zajednički posao smo vodili već i na početku svjetske gospodarske krize kriza koja se je jako odrazila na pojedine regije Europske unije, a unatoč tome evo možemo sada pokazati vrlo e, dobre rezultate. Imamo brojku od kraja 2011. godine. Tada smo se zalagali da stvorimo 650 tisuća radnih mjesta do kraja 2015. godine i do tada možemo prema sadašnjim procjenama vidjeti da ćemo stvoriti 1,4 milijuna radnih mjesta. Imamo dvjesto 220 tisuća projekata vezih uz mala i srednja poduzeća koje smo podržali. Imamo 60 tisuća novih, e, novonastalih poduzeća. To pokazuje da smo ostvarili napredak, osvojili smo napredak i na području istraživanja i razvoja, tu smo stvorili 21 tisuća radnih mjesta i to zahvaljujući strukturnim e, fondovima. Digitalna agenda je također tu imala važnu ulogu kada se radi o tome da se za više od 5 milijuna ljudi osiguraju širokopojasne mreže. No, to ništa ne mijenja činjenicu da je kriza i to nije ništa iznenađujuće, unatoč svim ovim naporima povećala jaz između dobro razvijenih i slabije razvijenih regija Europske unije. Nažalost, moramo utvrditi da da se u 227 regija od ukupno 272, to je 274 regije, E, da su doživjele pad za više od 20% u javnim ulaganjima. A uzevši u obzir razvoj proteklih nekoliko godina i strogih e, nacionalnih proračuna imamo danas situaciju da je skoro polovica država članica doživjela situaciju da su za otprilike 50% svojih javnih ulaganja ovisni o europskim fondovima. I zbog toga je vrlo bitno imati pristup koji je orijentiran ka rezultatima, ka cilju i isto tako pristup koji je e, jasno vidljiv biračima i tu nam je potrebno održivo ulaganje. Još jednom da se sjetimo glavnih temelja, dakle to je strog, naglasak na Europu 2020, na tu strategiju za rast, povezano sa uvođenjem e, ex ante uvjetovanosti kako bi se moglo doista osigurati da se provedba projekata odvija na odgovarajući način, a ne da imamo, e, isto tako imamo i tematsku koncentraciju uz određene ciljeve koje možemo kvantificirati. Također je bilo potrebno provjeriti e, sposobnost učinka regionalne politike koji, koja je jako ovisna o gospodarskom okruženju i povezati tu politiku sa europskim semestrom. Moram isto tako posjetiti da smo mi na posljedku bili pioniri kada se radilo o novoj makroregionalnoj suradnji koju smo uspostavili. Imamo strategiju za e, područje Dunava i Rajna, imamo sada strategiju e, Jadansko-Jonsku strategiju koja je skoro gotova, imamo i Alpsku strategiju koja je trenutno u izradi. Tu je došlo do napretka u mnogim regijama Europske unije i pokazalo se da se može vidjeti dodatna vrijednost tih projekata tako što ovdje imamo jaču europsku integraciju koju smo upravo uspjeli pokrenuti na ovaj način, a ta jača europska integracija je i mene jako dojmila i još uvijek me se dojmljuje. Također bih htio naglasiti da nam je uspjelo staviti i gradsku politiku na europsku razinu, da ne gledamo na to polarno, već da već prema tome kako se definira, možemo reći da 75% građana Europske unije žive u gradovima i u aglomeracijama i zbog toga je pitanje suradnje gradova i regija toliko bitno, ali to se ne treba shvatiti kao nešto što je suprotno, nego kao nešto što se nadopunjuje, da dakle, imamo tu komplementarnu funkciju. Nema više toliko jasne podjele između gradova i e, seoskih područja, granice su danas vrlo nejasne i to treba e, uzeti u obzir. Također vas mogu obavijestiti o sljedećem. E, ovome nismo imali nikakvih kriterija niti definicija što se tiče sustava izvještavanja, ali na kraju ovog programskog razdoblja možemo uzeti u obzir da ćemo imati nešto manje od 40 milijardi eura koje smo ustupili za e, urbana područja, a trenutne procjene ukazuju na to da ćemo u novom programskom razdoblju e, imati više od 50 pa ja bih rekao 60 milijardi eura koje ćemo moći staviti na raspolaganje za urbana područja. Na posljedku bih htio zahvaliti svima onima koji su se snažno zalagali za to da provedemo reformu Europskog fonda za solidarnost koji na posljedku nam omogućuje da možemo brže osloboditi sredstva nakon što dođe do određenih katastrofa htjeli mi to ili ne, države članice su i dalje inzistirale na to da se taj fond uspostavi izvan proračuna, ali unatoč tome uspjeli smo pomoću raznih mjera ubrzati postupak na, koji, na način kako se donosu odluke, tako da danas imamo e, rok od 5 do 6 mjeseci, a prije smo imali 8 do 9 mjeseci za, e, za oslobođenje sredstava. Želim zahvaliti svima koji su se isto tako aktivno zalagali za sve ono što smo do sada uspjeli postići. E, I sada bih se možda vratio na engleski. Možemo reći da smo mnogo toga zajedno ostvarili. Ostvarili smo više manje sve ono što smo obećali prije pet godina. No, kao što smo uvijek rekli, postoji ta, razlika između teorije i prakse. Danas se radi o stvarnoj provedbi metoda i mjera i moram reći da postoje mnoge običavajuće naznake, ali isto tako i još neke zabrinjavajuće tendencije. I pretpostavljam da će to biti i sam razlog naše kanačne rasprave. Radi se o statusu provedbe što se tiče nove financijske perspektive, tako da od danas imamo 16 sporazuma o partnerstvu koji su usvojeni i bilo e, vrlo smo blizu e, finaliziranja preostalih programa. Većina operativnih programa je podnesena i već smo za njih izradili prijedloge, ali samo smo za sada sedam programa usvojili. Službe Europske komisije i dalje aktivno provode pregovore sa državama članicama i sa regijama tako da bismo postigli odgovarajući stupanj kakvoće eh, s kojim možemo postići učinkovitu provedbu. To znači da nam dosta posla još preostaje, ali odlučni smo da nećemo žrtvovati kakvoću radi brzine. To je još nešto što želim ponovno naglasiti. Radi se o kakvoći, a ne o brzini. Ako se može oboje, utoliko bolje, ali Radi se o ravnoteži i e, kakvoća, ne brzini, govorimo o vremenskim okvirima od 7 do 10 godina i stoga moramo imati vrlo dobro programiranje za te projekte. Želim zahvaliti isto i kolegama u e, mojoj službi, ne samo u općoj upravi za regionalni razvoj, nego i u drugim općim upravima. Ovo ljeto je bilo jedno iznimno ljeto, ne govorimo o klimatskim uvjetima, već o tome kako su mnogi radili na programiranju, na sporazumima o partnerstvu sa državama članicama, sa operativnim programima i nismo imali nikakvih prekida e, radi godišnjih odbora. Institucija je doista cijelo vrijeme bila na raspolaganju i mnogo smo napredovali prije svega baš tijekom kolovoza. Da se vratim na sporazume partnerstvu i operativne programe koji su podnijeli države članice. već možemo vidjeti činjenicu da ta reforma donosi plodove. Na primjer, vidimo jasan prelazak što se tiče prioriteta za financiranje u usporedbi sa prethodnim razdobljem, sa infrastrukture u mrežama do sektor sa um, razvoj uh, niskougljičnih gospodarstava 125 milijardi eura će se odvojiti za glavne prioritete EDF-a, zatim 150 e, za drugi fond. To je više od dvije trećine fonda za kohezijsku politiku. Još u ostalom mnogo regija i lokalnih vlasti su odlučile krenuti dalje od toga, tako da ćemo na kraju imati oko 37 milijardi eura koje će se posvetiti niskougljičnom gospodarstvu i mislim da je to vrlo impresivno. Umjesto 23 milijarde eura koliko, uh, uredba predviđa kao minimalni iznos. Imamo mnogo više sredstava koje će se usupiti putem zajmova, bespovratnih sredstava, uh, a e, manje putem subvencija. To je dobar razvoj, ali i dalje trebamo pokušati maksimizirati svaki euro koji potrošimo u okviru kohezijske politike. Postoji jedna zabrinjavajuća tema koju moram ovdje spomenuti i mislim da je ovo dobro vrijeme za to, iako razlog sam nije pozitivan. Radi se o tome da Europa treba posvetiti pažnju razini kakvoća javnih i privatnih ulaganja, ali to treba biti popraćeno sa jednako ozbiljnim angažmanom da se financiraju ta ulaganja. Krajem prošle godine smo imali u kohezijskoj politici, za zaostatak u plaćanju koji je iznosio 23,4 milijarde eura i to će se, taj iznos će se i povećati do kraja ove godine. Podrška za plaćanje veznih uz kohezijsku politiku je od ključne važnosti kako ne bismo ugrozili e, rashode za ulaganje, mala i srednja poduzeća, energetsku učinkovitost, obnovljivi izvor energije, a isto tako i naravno za obrazovanje, borbu protiv siromaštva i socijalne ekskluzije. Odobrena sredstva za plaćanje koje smo zatražili u trećoj izmjeni proračuna za 2013. godine i u nacrtu proračuna za 2015. godine trebaju usporiti taj efekt lavine nakupljanja nedostatka u plaćanju do kraja ove godine, te da se izbjegne sustavni zaostatak u plaćanju. Europska komisija računa na podršku Europskog parlamenta te poziva države članice da ispune svoje obećanja i da riješe taj jaz između najava veznih uz politike i obveza koju su preuzeli te njihovih proračunskih odluka. Na posjetku bih se osvrnuo na kraju svog eh, govora na otvorene dane. Imali smo 130 eh, gradova i mjesta koji su se sastali, koji će se sastati za raspravljanje i za razgovor. Imamo i preko 300 lokalnih događaja i to će se odvijeti u svim kutovima Europske unije. To će se dogoditi za dva tjedna od 6. do 9. listopada pod motom Rastimo zajedno, pametno, pametno ulaganje kao najveći pokretač. To se e, održava tijekom tjedna kada će zastupnici srpskog parlamenta moći u najvećem broju prisustovati tom, tim danima. To smo tako izabrali. To do sada nije bilo moguće i nadam se da će, da će biti velik broj prisutnih. E, događaj će se odvijati u polukružnoj dvorani Europskog parlamenta i plenarna sjednica će se po prvi put kombinirati sa zajedničkim e, sastankom odbora regiji i odbora Kont gdje će se voditi rasprava prije svega što se tiče izgrađivanja administrativnih kapaciteta unutar europskih fondova za ulaganje a ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim gospodinu Presu i gospodinu Lakazelu, dakle, obaju predsjednika, što su me popratili u proteklih pet godina i što su jako doprinijeli ovoj priči uspješnici, što se tiče dakle, reforme kohezijske politike. Mogu vas samo pozvati da aktivno sudjelujete na ovom događaju, te vam želim vrlo uspješne rasprave u idućih nekoliko godina. Nemojte zaboraviti da nova komisija mora pripremiti prvi prijedlog za sljedeći višegodišnji financijski okvir, a nadam se da će ovaj odbor barem do kraja mandata sudjelovati u toj raspravi e, kako biste pripremili unaprijed već mog nasljednika za tu zadaću u idućih nekoliko godina. Hvala vam lijepa. Hvala povjereniče. Kao što smo očekivali, dobili smo brojne informacije i sažetak vaših uspjeha i problema kojima ćemo se i dalje boriti. Dakle, hvala vam na svim ovim informacijama. Imamo sad na raspolaganju otprilike 45 minuta za raspravu i razmjenu mišljenja, pitanja. Započet ćemo s pitanjima koordinatora. Gospodine Van Nistelroj, izvolite. Da, najpša hvala. Samo to što je gospodin Han tu, to ne znači se da se radi o saslušanju, dakle nećemo poslijati pitanja. Mi smo mogli poslijati sva pitanja koja smo htjeli na sastancima koja smo imali na odboru regiji, imali smo dobar dijalog i bili smo jako produktivni u tom razdoblju. I ako se sjetimo od kud smo došli, od čega smo počeli ova e, integrirana kohezijska i regionalna politika nije bila nešto jako jasno u samom svom početku u biti. Postala određena težnja da se različito, iz različitih e, izvora financiraju pitanja koja se odnose na energetiku i druga koja se odnose na druge politike Europske unije za 2020. godinu. Ono što je proizašlo iz toga svega jeste e, još jača integrirana politika u kojoj najveći investicijski proračun jest Europski strukturalni investicijski fond. To je jasno, dakle, da se radi o tim politikama i o tome će se kasnije raspraviti na ovom odboru. Dakle, to je ono što vi ostavljate iza sebe, jako uspješno i odlična, odlična veza sa e, istraživanjem, sektorom istraživanja i razvoja. Imamo jako dobro osoblje koje je vodilo odličnu raspravu, investiralo se, kao što ste rekli, pametnije, došlo je do zelenih investicija koje su sve europski orijentirane i doista vam zahvaljujem na tome. No, jednu stvar nisam razumio. Govorili ste o nekim učincima. Znam da dolazite iz alpskog eh, područja, ali spominjali ste snowball effect ili snowboard effect. Jer ovaj problem e, sredstava, odbranih sredstava za plaćanje može izazvati i jedan i drugi slikovito izazvani efekt, dakle ili efekt lavine ili efekt snowboard. Jer ukoliko ne riješimo pitanje odrobenih sredstava za plaćanje i za obaveze, kolege kažu da će imati u svom, svom e, proračunu problem od 40% raskoraka. Dakle, možemo ima, može doći do takvog učinka lavine i to je nešto što moramo riješiti. No, budimo ozbiljni, ponovno, europski pučani vam se doista zahvaljuju na svim obvezama i svim zakonodavnim, na cjelokupnom zakonodavnom doprinosu i radu. Ovdje je rijetko došlo do situacija da se parlament bori protiv komisije. Jako često smo bili na istoj strani i evo, okrećem se predstavnicima vijeća. Vraćali smo ih svaki put na, na pravi put. Čak sam prestao brojati broj trijaloga koji je održan e, u, sa ovim Europskom strukturnom investicijskom fondu. Možda ih je bilo stotinu 150, 200, to je nevjerojatan broj. Dakle, mi smo to tako radili i nadam se da će oni koji dođu na vaše mjesto jednako dobru suradnju imati s nama i evo, tijekom krize i nakon krize nadam se da ćemo imati dobru suradnju, dobar dijalog i da ćemo uspjeti stvoriti dobar temelj za gospodarski rast i uspostaviti dobar kontakt između država, regija, gradova. Najviše hvala. Hvala gospodine Nistelroj. Gospodin Krajli, izvolite. Ja, vielen dank, eh, herr komisar. Hvala lijepo, gospodine poveniče. Mislim da mogu govoriti u ime cijelog mog kluba zastupnika kada vam zahvaljujem za ovaj mandat koji smo doista velikim dijelom proveli zajedno na zajedničkom radu pa i na vašoj spremnosti kada Europska unija čak i nije bila našeg mišljenja, ipak ste bili spremni nam pomoći, dati nam činjenici i argumente. I mislim da je to ipak nešto posebno da smo tijekom tih pregovora uspjeli razmišljati i o drugoj strani, o drugim mišljenjima. Bilo mi je žao kada sam kad kad e, vidjela kako je Europska komisija radila, na, na koliko osoblja se moglo osloniti, a mi u Europskom parlamentu imamo možda manje arsenala, možda to nije dobra riječ, ali ipak imamo dosta manje alata, manje osoblja, a ipak smo, uspjeli, smo morali to sve podnijeti. I uh, u takvim trenucima nas je Europska komisija doista uvijek podržavala. To je dovelo do toga da smo se onda uspjeli tu i tamo i nametnuti. To mislim da je bilo u redu. To nije bilo uvijek tako, ali to je bio dosta dobar pristup. Isto tako vam to zahvaljujem na sljedećem. Kod nas ste otvorili dosta vrata kada ste tražili financiranje istraživanja putem kohezijske politike i to da se to istraživanje koristi kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena ili kada se radilo o nekim pitanjima poput kako će se dalje razvijati naši gradovi, kako tu možemo stvariti održiv razvoj ili pa kad se radilo o pitanju demografskog razvoja unutar Europske unije to je nešto što već postoji kao pitanje mnogo godina u Europske unije, ali do sad smo na to našli samo malo rješenja. Neka rješenja smo zajedno našli u proteklih pet godina i mislim da toga imamo sada dobar dobar temelj za kohezijsku politiku koja će doista približiti regije jedne drugima i koja će pomoći pri rješavanju problema naših građana. Sada ipak moram doći i do mog pitanja. Na mnogim sjednicama, na mnogim pregovorima, na mnogim tijalozima smo stvarali nove, paket, nove pakete za kohezijsku politiku i upravo smo kao Europski parlament to dovršili prema vremenskom kalendaru i bilo nam je jasno da nećemo moći ostaviti provedbu unutar četiri tjedana, no ipak sam malo zabrinuta kada vidim da imamo tek 16 usvojenih sporazuma o partnerstvu i 7 operativnih programa. To nije krivica Europske komisije, to uopće ne tvrdim, već e, moramo reći da se na razini država članica ne napravi određen prethodni rad koji je potreban. postoji li nešto što možemo učiniti kao Europski parlament kako bismo to još malo poboljšali, malo ubezali? Nama je u velikom interesu da operativni programi da se oni počnu što prije koristiti na razini regija i da građani e, vide da smo uveli promjene, da smo na primjer e, se kod e, u okviru gospodarske financijske krize u kojoj se Europska unija još i dalje nalazi, da smo uspjeli stvoriti alat koji se može koristiti u regijama kako bi se one suprotstavile toj krizi. I tu bi bila zahvalna kada bismo možda dobili još nekoliko naznaka s tim u vezi. I zatim, točno je kakvoća je važnija od brzine, ali može li možemo li ostvariti da kada imamo dobre projekte, projekte koje, koje imaju veliku kakvoću, kako njih možemo ubrzati, iako možda nismo još usvojili zadnji kohezijski paket, da tim projektima pružimo mogućnost, naravno uz određenu odgovornost od strane regija, da ako se to usvoji sada, da se to može financirati putem fondova, da ne nastane toliko velika rupa i da zbog toga onda djelomično dobri projekti otpadnu te da se ne može krenuti niti sa novima, nego su ti projekti jednostavno nestali. Jako bi me radovalo kada bi sada, nakon zadnjeg službenog sastanka s vama, imali takvu poruku da je moguće uvesti jedno takvo prijelazno rješenje za regije. Hvala vam. Um, um, Hvala Gospodin Nikolson, jeste li se javili za riječ? Ne, niste. Gospodin Jakovčić, izvolite. E, dozvolite mi da kao čovjek koji je donedavno sjedio, da tako kažem, s druge strane i imao prilike koristiti fondove Europske unije kao predsjednik e, e, istarske regije u Hrvatskoj donedavno mogu reći da su zaista vrlo logični govori mojih prethodnika u kojima govore da je vaš resor bio zaista uspješan i omogućio je zaista u bezbroj navrata da se kvalitetno i dobro i pametno upotrijebe sredstva europske unije kako u velikim projektima tako i u mnogim malim projektima i zato želim ovdje reći baš kao osoba koja je praktično ostvarila nekoliko stotina projekata financiranih od strane vašeg resora e, u komisiji da e, je vrijedilo sve to što ste e, činili i zahvaljujem se na jednoj iskrenoj suradnji koju smo imali i nadam se da ćemo imati prilike sada to nastaviti i u vašem novom resoru. međutim htio bih ovdje na neki način naglasiti i jedan problem koji imamo i to je ovaj, na neki način dva problema jedno je zaista trebalo bi pokušati pojednostaviti neke procedure naročito ako imamo projekte koji su e, na neki način e, u situaciji da se ponavljaju i da idu više puta da se u više navrata slični projekti ili gotovo isti projekti financiraju od strane europske unije i mislim da bi tu trebalo naći nekakav shortcut da tako kažem koji bi omogućio da se lakše financiraju takvi projekti koji su znači kao što je rekla gospođa krehl dokazano prihvatljivi dokazano dobri jer su neki čak financirani i ranije. s druge strane želim vam e, skrenuti pažnju na jedan problem koji imamo u ovom trenutku u realizaciji projekata između slovenije i hrvatske. dakle e, zbog e, čini mi se velikog zastoja unutar slovenskog nacionalnog tijela koje odlučuje o projektima E, mi već e, više mjeseci možda i godinu dana e, jednostavno sve stoji. nije problem u novcima u ovom slučaju novaca praktički ima ali je problem u odlukama i moje pitanje je zbog toga što zaista projekti stoje poduzeća sveučilišta instituti ngo i tako dalje prije nego odete pogledajte malo što, nam, što rade vaši susjedi da tako kažem i vidite da li možete nešto ovaj, učiniti za to da se ubrza proces donošenja odluka jer su naravno e, tvrtke općine i gradovi e, regije angažirali sredstva a sada nema novaca iz europske unije ne zbog toga što ih nema nego zato što nema odluke prije svega kažem od naših prijatelja iz e, ljubljane. i zadnja stvar na koju vas želim isto tako upozoriti koja će vjerojatno biti dio vašeg budućeg posla imali smo nesreću veliku kao što znate e, poplave su bile enormne u hrvatskoj srbiji i bosni i hercegovini i htio bih vas e, na neki način senzibilizirati da pogledate prije nego odete i u fond koji e, rješava problem takvih nesreća i da vidite možda i da dođete s nekom dobrom informacijom na vašem sljedećem poslu koji vas očekuje gdje vam želimo isto tako puno uspjeha. And now Hvala, sada dajem riječ e, gospodinu Mariju Živu, podpredsjedniku. Hvala, neću duljiti. Želim također istaknuti kakvoću postojećih odnosa između našeg odbora, našeg pregovaračkog tima, tijekom trijaloga, Europske komisije i vas povjereniče osobito. Vi ste uvijek bili spremni saslušati nas iz odbora i želim vam osobito zahvaliti na tome i na pozornosti koju ste poklonili svim regijama ultraperifernim. Došli ste čak i do Majota i nadam se da će taj novi poticaj biti produžen Održali smo više od stotinu sastanaka trijaloga kako bismo mogli prilagoditi kohezijske fondove novim izazovima u ovom jako promjenjivom svijetu. Dakle, strukturni fondovi su fondovi solidarnosti, ali mi smo također omogućili da oni danas postanu i fondovi za investicijski fondovi prilagođeni tim novim izazovima a to su energetski izazovi, klimatske promjene i tako dalje. I tu nam također vrijedi ići čak i korak dalje. Na primjer, bilo bi dobro organizirati raspravu o regionalnim e, strategijama za prilagodbu klimatskim promjenama. Kao što ste i sami rekli, više od 70% stanovništva živi u urbanim područjima, u gradovima i ove klimatske promjene neće biti, neće biti moguće promijeniti bez puno jačeg sudjelovanja i gradova i regija. Ali mislim u biti da smo spasili ključno, a to mislim na sama načela regionalne politike i oni su spašeni sve do 2020. godine i već sada bismo trebali razmišljati o razdoblju koje će uslijediti nakon 2020. godine i već sada vidimo da će to razdoblje biti dosta problematično. Tu imamo i političku situaciju koja se mijenja u Europskom vijeću i s obzirom da smo mi bili suodgovorni za donošenje tih e, uredbi, sada smo suodgovorni da one na najbolji mogući način dođu do pregovora o budućih pregovora o budućim regionalnim politikama. U svakom slučaju mislim da je to jedna od ključnih stvari za Evropsku uniju. Neću više o tome i želim vam još jednom zahvaliti na uspostavljenom partnerstvu. Hvala vam, gospodine Marji. Gospođo Vanam, izvolite. Vielen Dank, ja, ich bin ja noch neu. Hvala lijepa. Ja sam nova članica u ovom odboru u Europskom parlamentu, ali povjerenik Han i ja se poznajemo još eh, od kad smo zajedno radili na bečkoj općinskoj politici, iako pripadam drugačijim strankama i iako se u Beču i Austriji razilazimo u mišljenjima, želim vam se zahvaliti na vašem angažmanu kao povjednik za regionalnu politiku Europske unije. Mislim da ste dosta doprinjali i predostojnosti u ovoj politici, prije svega što se tiče urbane politike, eh, financiranje gradskih projekata iz europskih fondova. Mislim da smo tu napravili veliko korak naprijed. Uloga gradova, to ste sami spomenuli, e, se ne može, pridodati dovoljno veliku važnost. To je vrlo važan faktor i e, kada se radi o sladavanju krize, to smo sad ustvrdili u šestom kohezijskom paketu, ali isto tako i e, činjenica da gradovi ustupaju razne javne usluge čitavo, čitavim okruženjima oko sebe. E, tu ste doista stavili veliki naglasak na tome i odigrali ste u tome vrlo jaku ulogu. Govorili ste o 50-60 milijardi e, sredstava za ulaganje u idućem e, programskom razdoblju. To je naravno samo kap u moru točno ste rekli, politika ulaganja je kohezijska politika, moramo osposobiti gradove prije svega da pokreću i provode ulaganja, a znamo danas da postoji situacija statusa quo, da mnogi gradovi više nisu uopće u mogućnosti zbog strogih isto tako kriterija iz eh, pakta za stabilnost i rast, eh, da to učine. Čak i jedan bogat grad poput Beča je isto tako sada eh, u takvu situaciju da se mora pokoriti e, strogim kriterijama iz pakta za stabilnost i rast. Pa zatim isto tako i ciljevi strategije Europa 2020. njih više ne mogu provoditi. Mene zanima u e, interskupini o javnim uslugama postoji jedan prijedlog, a to je da se ulaganja za javnu infrastrukturu, prije svega za pružanje javnih usluga, da se njih isključi iz izračuna o deficitu. Dakle, malo prije smo vodili vrlo zanimljivu raspravu s predstavnikom talijanskog predsjedništva gdje se govorilo upravo o tome da se neki faktori isključe iz izračuna deficita, ali mene zanimaju vaša mišljenja prije svega oko toga da se javne usluge, prije svega javne usluge općina, izuzmu iz kalkulacija deficita. Gospođa Mato, izvolite. Dobar dan. Želio bih postaviti pitanje povjereniku e, da li s obzirom na njegovo iskustvo ima nekih preporuka da nam iznese i, i svom nasljedniku gledeno sustava kontrole, a naravno da se ne ide pred prokazivanja e, kod Olafa, jer to izaziva druge posljedice, jer znate da su brojne države članice, da kasne sa predstavljanjem, e, odnosno mnoge države kasne sa predstavljanjem e, sporazuma o partnerstvu, imate li nekih savjeta glede razdoblja za 2020. godinu, naravno moramo biti oprezni i bilo bi dobro da to omogući tim državama da na vrijeme budu spremni preuzeti sredstva i zatim što mislite o nužnosti industrijskog preusmjeravanja, dakle, a to bi izazvalo odustajanje dakle, od e, glomaznih industrijskih zona, a da to sve ide u korist malih i srednjih poduzeća. Hvala, završili smo s prvom rundom pitanja. Izvolite, povjereniče, možete odgovoriti. Kao prvo, dopustite da vam zahvalim na vašim vrlo toplim riječima. Još jednom, mislim da smo ono što smo postigli, postigli zajedno, svatko je odigrao svoju ulogu. Prije svega, da su sve ono što je rekla gospođa Kregel, ja sam dosta sigurna da ćemo do kraja našeg mandata, dakle do kraja listopada, uz iznimku Hrvatske, moći potpisati sve sporazume o partnerstvu, a one sporazume s partnerstvu s Hrvatskom do kraja kalendarske godine. Želim reći da je Hrvatska tu dosta e, sustigla ostatak e, država i mislim da ćemo do kraja ove godine isto tako i e, ispregovarati do kraja polovicu operativnih programa. Dakle, to ću sada uslijediti jedno za drugim. A drugo što želim reći je da imamo moguće mjere podrške s vaše strane, jer moramo priznati da su te sporazume o partnerstvu jedna novost za sve sudionike, pa i unutar do toga da se mora razgraditi taj e, mentalitet e, silosa, dakle moramo razmišljati na horizontalan način i tako isto tako komunicirati. Tu smo zatim pronašli nove mogućnosti e, da se, da se i vas angažirano uključuju to, a i u državama članicama je to dovelo do toga da se pojačano vrši razmjena između ministarstava i općina. I eto, Budući da smo to prvi put napravili, moram reći da što se tiče kvalitete i što se tiče vremenskog roka, da možemo biti vrlo zadovoljni. Kao drugo, naravno da u državama članicama, a to nije <laughs> iznenađenje, postoji ta, ta tendencija da se pod riječju fleksibilnosti da se pokušava pobjeći iz zadanih okvira i to je dovelo do produljene potrebe za diskusijom. Dakle, na kraju dana mislim da smo se tu dosta dobro snašli. Još nešto na što bih htio shvatiti vašu pažnju i tu vas molim da to razmotrite i ako to želite onda možemo da vam dati o tome specifične podatke, već ovisno o državi članici ili o regiji. Dakle, ta, ta izjava da projekti slijede za strategijama, ta poruka još uvijek nije pristigla u sve krajeve, niti smo vidjeli da postoji spremnost da se to tako i napravi. Moram reći da se situacija poboljšava iz tjedna u tjedan, ali i to je jedna novost da u određenim područjima očekujemo od država članica, od regija strategiju o tome kako će i gdje, s kakvim ciljevima iskoristiti financijska sredstva, a države članice i regije imaju tu mogućnost još i kasnije dodati strategije ili e, izmijenjene strategije. I ja ne sumnjam u to da će moji nasljednici to shvatiti vrlo ozbiljno, da dakle će tu možda doći do daljnjih rasprava kada dođemo doista do tog trenutka da se te strategije moraju preispitati e, vezano uz njihovu kakvoću i uz njihovu drživost. No, ono što isto tako važno naglasiti je da kada pogledate tokove financiranja u državama članicama, onda možemo vidjeti da smo imali relativno ravnomjerne priljeve financiranja a sada u ovoj godini, u idućoj godini imamo najveći dio plaćanja koji se još odnosi na proteklo programsko razdoblje, dakle 2007-2014 godina i tu će postati potreba da se do kraja 2015. godine dovrše ti programi i da se oni u potpunosti isplate. A tek onda od, u idućoj godini polažemo od pretpostavke da ćemo imati prve pritoke financiranja za sljedeće programsko razdoblje, e, dakle za razdoblje 2014. do 2020. Sada treba razmotriti preklapanje ta dva programska razdoblja i preklapanje e, priljeva financiranja i s tim u vezi odgovor na zadnje pitanje. Naravno da regije zemlje mogu već krenuti sa projektima jer se ti pregovori već odvijaju, možemo reći, godinama, a čak i tamo gdje još nismo ništa potpisali, imamo ipak naznake kako će izgledati ti projekti, a 90%, 95%, možda čak i više, iznosi postotak uh, da će nacrt sam projekta u istom takvom obliku biti kasnije i potpisan. To znači da imamo određenu uh, pouzdanost imamo i stručnjake u pojedinim državama članicama koji nam mogu reći hoće li projekt koji se sada oblikuje, hoće li on moći još pripasti u e, to postojeće trenutno programsko razdoblje i stoga mislim da s tim u vezi neće biti problema. No isto tako bih htio iskoristiti ovu priliku, a vi to znate možda čak i bolje od mene, gdje su ona problematična mjesta pažnja što se tiče pojedinih država članica mora biti usmjerena na to da se programsko razdoblje 2007-2013 redovno i pravilno zaključi i da se novac ne ostavi. Postoji još uvijek rizik s tim u vezi, doduše taj rizik se malo smanjuje, ne samo što se tiče sada kraja ovog programskog razdoblja, već jednostavno se povećava kakvoća administrativnih e, procjena i stoga se tu sada stvara jača stabilnost. Postoji mogućnost da se pojednostave stvari neki bi mogli reći da postoji još uvijek ta tendencija od strane država članica da stvaraju, da se stvaraju dodatne, e, dodatni slojevi zahtjeva Postoji taj takozvani golden plating, i onda, ali također je nastoji napraviti ta, ta mogućnost da kad je moguće da kvaliteti, kvalitet kontrole bude upotrebljen i da se upotrebi upravo te kontrole da olakšaju krajnjem korisniku Kada se radi o mogućnosti, o velikim projektima postoji taj postupak Jaspers e, i postoji mogućnost dakle da se na zdrav, dobar način koriste dakle ti projekti i to je to pruža mogućnost komisiji da se oslanja na procjenu tog Jaspesa tako da ne moramo nužno dodavati još jedan sloj e, ocjene kakvoće projekta. Dakle, s tim u vezi mogli bismo tako ubrzati procjenu za odobrenje projekta. A kada je riječ e, o Vladinki, trenutno se radi na tome da se naprave nužne procjene, estimacije, Dakle, dobili smo e, sredstva iz Hrvatske, isto tako i Srbije, Bosne i Hercegovine i u tom smislu to se ne odnosi na uredbu iz e, Europskom fondu za solidarnost, ali postoje neke druge mogućnosti. Dakle, došlo je, organizirana je donatorska konferencija, e, i tu je dakle opskrbljeno oko 8, preko 800 milijuna eura za Bosnu i Hercegovinu da se bori sa nanesenom stvornom štetom i da se obnove infrastrukture i da se ponese, da se nosi sa posljedicama poplava. Da, što se tiče gradova, tu zapravo nemam što za nadodati. Kako sam već rekao, ako želimo osvajati ciljeve Europe 2020, onda možemo, moramo početi u gradovima. Zanima me kako će se odvijati ovaj zanimljiv eksperiment u Italiji sa metropolitanskim strukturama. Biće zanimljivo promotriti kako će se to dati provesti u praksi. Što se tiče mjera za ulaganje, tu moramo ustvrditi da se kao prvo može primijetiti da nema svaka država članica jednak e, ustavni okvir. Većina država članica Europske unije su i dalje iznimno e, centralizirana ili organizirana takav. Zemlje poput Austrije, Njemačke, Italije su i Španjolske su ovdje više iznimka. A postoje i propisi kako će, e, kao na primjer u svim baltičkim državama ili kao na primjer u Francuskoj gdje je općinama zakonski zabranjeno da se zadužuju. Zbog toga upravo i u tim zemljama imamo toliki veliki protest um, općina uh, protiv makroekonomske uvjetovanosti jer bi one mogle postati žrtvom loših, lošeg učinka na nacionalnoj razini. Dakle, postoje tu različiti okviri, različite situacije, a ono što ste vi spomenuli, e, gospođo zastupnice, je ova klauzula o ulaganjima koju je Italija uvela, koja u sebi sadrži ideju da se javna ulaganja koje se financiraju pomoću strukturnih fondova izuzmu iz e, kriterija iz Maastrichta. Mi smo o tome dugo vodili rasprave unutar opće uprave regiji, unutar Europske komisije, unutar država članica. Tu postoje različita stajališta, a ja osobno smatram da se moramo baviti tim pitanjem, ali isto tako vidim poteškoće s tim u vezi, kao na primjer da bi ovdje moglo doći u određenim uvjetima do vrlo ekstenzivne interpretacije pravila. Kada se radi o tome što je ulaganje koje je važno za javnost. Dakle, taj, taj razlog koji leži u, koji, koji je tu glavni, njega možemo shvatiti, ali vrag leži u detaljima i stoga svi mogu zamisliti da bi samo jedan dio javnih ulaganja e, mogla biti povezana s jednim paušalnim iznosom, ali i za to je potrebno, potrebna dozvola država članica. Mislim da bi se i država članica trebala koncentrirati na ono što već postoji, na ono što je nedostajalo iz komunikacija, sa mojim tadašnjim kolegom Olirenom e, smo imali jednu inicijativu, inicijativu za male i srednja poduzeća, koja već danas stvara mogućnost, a mislim da ne znaju sve države članice o tome, da se može, mogu mala i srednja poduzeća financirati iz strukturnih sredstava, njihovo poticanje može biti u 100% iznosu financirano od strane Europske komisije i da tu nije potrebno sufinanciranje od strane država članica. Dakle, kada čujem da u mnogim državama članicama i dalje postoji problem što se tiče pristupa malih i srednjih poduzeća e, financijskim instrumentima, onda mogu samo pozvati te osobe da još jednom pogledaju tu mogućnost. Da se stvore inicijative za mala i srednja poduzeća, i da se zatim iskoriste strukturna sredstva i to u 100% iznosu za poticanje malih i srednjih poduzeća. Još jedna završna primjedba kolegici iz Italije. Potrebno nam je oboje, potrebna nam je privreda, to je velika industrija, ali potrebna su nam i mala i srednja poduzeća. Dakle, moramo imati uvijek zdravu kombinaciju oba ta aspekta. Imamo sada temeljne inicijative za Europsku uniju, a sljedeći korak bi bio da pogledamo koje su ključne tehnologije, što to znači, ne samo to, nego koje ćemo zaključke iz toga izvući, tako što stvoramo mogućnosti pravno gledanih e, financiranja takvih ključnih tehnologija. Hvala. Hvala. Gospodine povjerenice, imamo još par minuta a dosta zastupnika bi htjelo postaviti pitanje. Zbog toga vas molim zaista da budete jako kratki kako bismo imali priliku čuti sva pitanja i odgovor povjerenika. Gospodin Zele. Hvala. Žao mi što nemamo puno vremena jer ima još niz tema koje me zanimaju. Ja ću se usredotočiti toga samo na tri ili četiri teme. Kao prvo, i ja se priključujem zahvalama prethodnih govornika što se tiče naše vrlo dobre suradnje. Gospodine Han, prije je bilo tako da je Europska komisija više poslušala vijeće, a vi ste popratili e, ugovor iz Lisabona i poštivali se Europski parlament u njegovom svojstvu ravnopravnog partnera. To nije uvijek bilo samo po sebi razumljivo. Imamo ove uspjehe koje smo već spomenuli što se tiče urbane dimenzije, da je to sada dio regionalne i lokalne politike, to je novost da smo spasili strukturnu politiku sve u svemu, e, spomenuli ste to prije pet godina, to još uopće nije bilo samo po sebi razumljivo, ali koliko se ozbiljno sada to provodi e, u dijelo. Govorili smo o sporazima o partnerstvu, borali smo se za kodeks ponašanja, zanima me potpisuju li ga države članice, ako da, onda se oni obvezuju da će priznati višerazinsko upravljanje, da će uzeti u obzir i gradove. Čujem da to me nije slučaj u svim državama članicama, nego da e, se često mali i srednji gradovi izuzimaju iz tog e, postupka pod izlikom da nemaju dovoljno sredstva za financiranje. Mislim da države članice tu imaju obvezu pružati e, podršku, a kao drugo pitanje vezano uz proračun. Jean-Claude Juncker je obećao program sa 300 milijardi. Je li tu uključena i kohezijska i strukturna politika, dakle sredstva koja su tu stavljena na slaganje ili ne. Zatim pitanje e, preostalih e, sredstva za plaćanje iz protekle nekoliko godina. Ja nisam toliko optimističan da će se to izjednačati u sljedećem razdoblju, jer vi ste već spomenuli da su mnogi gradovi u prošloj godini da one nisu iskoristili svoju mogućnost korištenja tih sredstava. Bojim se da će se situacija tu samo pogoršati. Isto tako vijeće pokušava stalno proširiti svoje, svoj utjecaj, ali i svake godine u godinu reže sve manje sredstava to dakle može samo značiti nazadovanje što se tiče strukturne politike. Tu moramo paziti jer govorili smo da ćemo imati srednjoročnu reviziju i tada se bojim se možemo, možda ćemo da su te politike važne, ali da nikakvu korist ne donose u provedbi. I još jedna stvar do koje mi je jako stalo, Europska komisija i Europski parlament imaju mogućnost da unutar Saveza teritorijalne suradnje prošire pogotovo mogućnost suradnje graničnih područja, a tu dolazim do vašeg novog mjesta unutar nove Europske komisije, da ćete možda taj princip primijeniti i u politici proširenja i u e, politici suradnje. Je li to sadržano u našim instrumentima? I možda bismo trebali iskoristiti tu mogućnost suradnje graničnih e, susjednih zemalja u okviru regionalne suradnje. Mislim da se sada vidi naznake da će države članice ipak pokušati to ukloniti, a tu začunam na vašoj podršci. Hvala. Gospodin Von. Hvala. Evo želim se zahvaliti povjereniku, naročito na način na koji je branio rezumnu politiku u posljednjih 5-6 godina. Imamo e, grupu država koje se nazivaju e, zemlje prijateljice kohezije. Nažalost, e, nisu sve zemlje članice tog fonda, odnosno te skupine zemalja u posljednjih pet godina e, vi ste dolazili u Velš e, radi različitih e, projekata. Znate da imamo infrastrukturne projekte i pozivamo vas da ponovno dođete kod nas i u budućnosti. Imam pitanje vezavo uz sporazume o partnerstvu. Ti sporazumi bi, moraju postojati i moraju njima sudjelovati lokalne i regionalne samouprave. No međutim jedno pitanje vezano uz kodeks ponašanja, da li se on dobro primjenjuje na sve države članice u okviru tog sporazuma o partnerstvu. Mislim da postoje drugi načini na kojima možemo pomoći e, lokalne i regionalne uprave idući od dolje ka gore e, kroz e, planove zajedničkog djelovanja kroz zajedničke investicije postoje određeni mehanizmi koji bi trebali biti E, iskorišteni Države članice e, rijetko koriste mogućnost e, korištenja tih instrumenata, mnogo češće zapravo se ne obaziru na njih. Hvala, gospodin Blanko Pas. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala gospodine povjereniče na vašem dosadašnjem radu. Žao mi je što vam ne mogu reći da možemo biti ponosni na ono što smo uradili, jer se ne slažem sa tim što ste rekli. pogledajte, u posljednjih nekoliko godina e, nezaposlenost se povećala, siromaštvo se povećalo, e, sve više i više ima razlika između država članica. Dakle, ne možemo biti zadovoljni dosadašnjim radom. Mjere štetnje koje su nametnute, naročito u nekim zemljama, kompliciraju gospodarski rast a sada smo e, zapravo u fazi kada se siromaštvo sve više i više širi i u Europskoj uniji. Ja imam nade, ja vjerujem u te e, nove investicijske programe koje je komisija najavila, ali istovremeno moram reći da ne smijemo biti zadovoljni onim što smo do sada uradili. Europa ponekad ide e, nasuprot svojim osnovnim načelima samo kako bi išla ka e, gospodarskom e, rastu a to nije ispravno ukoliko to budemo dalje radili onda ćemo ugroziti cijelu jednu generaciju najmlađih i najobrazovanijih ljudi i u naše društvo ćemo u korijeniti taj virus nezaposlenosti. Zar ne mislite da je politika mjera štednji, politika E, direktnih rezova štetna za politiku e, gospodarskog rasta i borbe protiv nezaposlenosti. Kako komisija može smatrati da su te politike kompatibilne sa e, poštivanjem strategije Europa 2020 koja ima za cilj smanjenje siromaštva i neravnopravnosti? Hvala, gospodin Bogović. Zahvaljujem. Gospodine povjereniče, ja sam novi zastupnik u Europskom parlamentu, ali od 1998. godine pa do danas sam bio vrlo aktivan na lokalnoj razini i kao gradonačelnik i kao e, zastupnik u slovenskom e, parlamentu i kao ministar. Želim vam se zahvaliti na dosadašnjem radu i na svemu onome što ste uradili vezano uz e, kohezijsku politiku. To je politika koja ima različite aspekte e, i koja se tiče i infrastrukture i razvitka turizma, unošenja e, širokog pojasa i e, podsjecanja gospodarskog rasta u državama članicama. Naročito sada u periodu krize financiranje iz kohezijskih fondova je predstavljalo većinu sredstava koje su nam omogućile da ostvarimo e, kohezijske planove u Sloveniji. No, međutim, još uvijek jednu trećinu sredstava nismo iskoristili i e, nismo potpisali određene ugovore o partnerstvu. Drago mi je što ste ovdje sada potvrdili da će i to biti potpisano do kraja ove godine. Također želim pozvati sve države članice da na suradnju s Europskom komisijom kako bi ovaj postupak bio ubrzan. A sve to u cilju realiziranja ciljeva strategije 2020 Također želim naglasiti i instrumente tehničke potpore koji su od velike koriste za sve države članice. Istovremeno kohezijska politika ima u sebi i neke osnovne temeljne mjere koje su posebno vezane uz infrastrukturu i na temelju kojih se povezuju različite dijelovi Europe, također se povezuju i preko mora. E, moramo raditi na razvoju određenih e, dijelova e, regija i povezivanju država članica kao što su Hrvatska i Slovenija. Hvala gospodin Bušanar. Gospodine povjereniče, evo, toliko smo čuli lijepih i lijepih riječi. Ja također vam se želim zahvaliti na sjajnoj suradnju koju smo imali u posljednjih nekoliko godina. Naročito se želim zahvaliti vama i vašem timu, Nikolasu Martinu, Peteru Berkoviću, koji su e, zaista vrijedno radili e, na ostvarivanju sadržaja kohezijske politike. Želim se osvrnuti na tri pitanja. Štednja energije. Evo sada kada se e, nalazimo u kriznim, kriznim odnosima sa Rusijom, zatim um, povezivanja Europe, to je također bitno pitanje i na kraju poboljšanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta na kojima se veoma ozbiljno radili. Europska komisija je obratila posebnu pozornost na to i uložila nužna sredstva za poboljšanje. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Na koji način vi procjenjujete danas, prije nego što odete sa tog radnog mjesta, kapacitet država članica e, za primjenu instrumenta za povezivanja Europe prije 12. mjeseca 2016. i prije opće primjene 2017. godine? I još jednom e, podupirajući e, rumunsku odluku za primjenu integriranog pristupa e, projekta iz sa, Dunavskog područja je za nas veoma bitno, te vam se stoga želimo zahvaliti. Hvala gospođa Bresta. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Ja vam se također želim zahvaliti na e, dosadašnjem radu i želim vam puno sreće na budućem radnom mjestu i sigurna sam da ćemo još imati prilike surađivati. Budući da su ovo neka vaša razmišljanja na kraju mandata, želim vam postaviti nekoliko pitanja. Na koji način vidite E, koordiniranje, odnosno koordinaciju između različitih makroekonomskih politika vezanih uz kohezijsku politiku. Ja s jedne strane imam dojam da postoje programirane djelatnosti, ali s druge strane imamo e, druge programirane djelatnosti. Ali iz vašeg iskustva htjela bih znati postoji li stvarni resursi koji se koriste za e, programiranje strategija makroregionalne e, prirode ili je sve to samo prazna riječ na papiru e, da li zapravo se samo zadržavamo na programima a ne idemo u smjeru kohezije gospodin Valkasar hvala gospođo predsjedavajuća gospodine povjereniče Dozvolite mi da ne govorimo o koheziji, o ugovorima ugovorima o partnerstvu i tako dalje. Kao i mnoge druge kolege ja sam novi zastupnik u ovom e, sazivu Europskog parlamenta i kao što je to i gospodin povjerenik e, malo čas rekao, ja sam bio član odbora regija. Deset godina sam bio član odbora regija, zaista sa Mercedes Breso. E, zajedno smo surađivali i čak smo predsjedavali odborom regija. I iz tog razloga, gospodine Han, ste i govorili o gospođi Breso i o meni, zbog toga ste nas i spomenuli malo čas i zahvalili ste nam na dosadašnjoj raspoloživosti, dakle u posljednjih pet godina. Želim vam reći, gospodine povjereniče, kao i svim drugim kolegama, da ste nam vi olakšali posao. Bilo je vrlo lako surađivati s vama. Zbog čega? Zato što smo jednostavno shvatili da se vi zaista zalažete za ostvarivanje vaših ideja i da ste vrlo otvoreni što se tiče pitanja regija i općina. Neke kolege su malo čas govorile o poplavama u Hrvatskoj, a ne smijemo zaboraviti ono što se desilo u mojoj regiji, u regiji Murcija u Španjolskoj. Tu se ne radi samo o imenu španjolskog eh, pjesnika koji je jako dobro poznat, već se radi i o e, jednom gradu koji je treći po veličini u e, regiji Murcija, gdje je došlo do zemljotresa, e, gdje, su, gdje je bilo i poginulih, gdje je velika kulturna baština uništena također. Isto tako moram napomenuti da su nam omogućena sredstva kako bismo mogli pomoći toj općini koja se zaista nalazila u očajnoj situaciji. I moram reći da je povjerenik Han bio taj koji je učinio sve kako bi što prije dobili sredstva, naročito sredstva iz e, Fonda za solidarnost. On je dakle bio spreman e, dati politički odgovor na ovaj naš problem, ali tu se radilo i o e, jednom ljudskom odgovoru. Zbog toga kažem da je povjerenik Han zaista vrlo i e, fleksibilan i da je imao sluha za probleme naših građana. On je čak došao u posjet u taj grad, razgovarao je sa stanovnicima, bio je i e, bio je vrlo human, njegov pristup je bio human. Gospodine povjereniče, ovo što govorim sada e, nema veze sa kohezijom niti o vašoj promjeni radnog mjesta, o tome možemo govoriti kasnije. Uzeo sam riječ samo kako bi vam rekao koliko sam vam zahvalan na dosadašnjem radu i na svemu onome što ste uradili za nas. I želim vam zaista sve najbolje na u budućnosti, a mislim da se tome pridružuju i svi drugi kolege zastupnici. Hvala. Ja se moram vratiti na e, Ujedinjeno kraljestvo i objasniti na koji način to funkcionira kod nas. I veoma često me pitaju na koji način se boriti protiv proračuna kojeg prekoračimo. Na primjer, govorimo o zaostatku od 23,4 milijarde e, zaostatka u plaćanju od prošle godine, a još uvijek nastavljamo s radom. E, ako radite u nekom poduzeću, jednostavno vaše poslovanje mora prestati, a ovdje mi sada tražimo samo nova sredstva kada se odlučuje o proračunu, kada se odlučuje o rashodima, postoji li neka e, korelacija između sredstava koja su raspoloživa i sredstava koja želite uložiti u nešto drugo ili postoji razdvojeni od, procesi odlučivanja o svemu tome. Hvala na svim postavljenim pitanjima. Gospodine povjereniče, imate samo 10 minuta na raspolaganju kako biste odgovorili na sva ova pitanja, ali Ne, imamo još jedno pitanje. Ja samo želim postaviti jedno vrlo kratko pitanje povjereniku. Što mislite o metodama razvoja zajednice i na koji način mislite da će se razvijati ta metoda u narodnom periodu? Komisija je promovirala tu metodu u više navrata i želim znati što vi mislite o toj metodi, metodi za razvoj zajednice, hoće li se to koristiti više u budućnosti i također vam želim sve najbolje u budućem radu. Hvala. Thank you. U redu, hvala. Imamo li još javljanja za riječ? Ne, dobro, onda izvolite, možete odgovoriti. Hvala još jednom. Što se tiče modela upravljanja o kojem je govorilo nekoliko zastupnika. Po prvi put smo u našim uredbama uveli taj pojam i znate da to još nije primjenjeno u svim državama članicama i iako je primijenjeno, ne primjenjuje se na isti način. Još jednom, tu se radi o usta, ovisi o ustavnom uređenju države članice, no ipak koristi se mnogo više nego što sam ja osobno očekivao da će se koristiti, ali razgovarao sam e, sa jednim od e, bivših predsjednika odbora regija koji je bio E, jedan od e, utemeljitelja upravljanja na više e, razina da napiše izvješće o tome i možemo očekivati to izvješće za nekoliko tjedana i nadam se da ćemo to izvješće imati barem do kraja godine kako bismo zadržali ovaj ritam rasprave unutar Europskog parlamenta i na razini Europske unije Nadam se da ćemo na taj način također moći anticipirati rezultate koji će nam poslužiti za sljedeći period programiranja i kao uvijek u e, životu. Nismo mogli svugdje primijeniti istu metodu, ali općenito govoreći države članice su ispoštovale e, barem načalno tu ideju. Što se tiče onih 300 tisuća e, milijuna, tu je, to je povezano, odnosno milijardi, to je povezano sa Europskom središnjom bankom, ali isto tako i sa onim o čemu sam govorio u mom uvodnom dijelu. Mi zaista tražimo od država članica da iskoriste financijske instrumente koje su im na raspolaganju. To može služiti kao efekt poluge i ne smije se zaboraviti. Tu se može raditi više od 300 tisuća milijuna. Kao što su neke kolege malo čas eh, rekle, Jasno je da ponekad postoje određene složene procedure, naročito kada se radi o proračunu, ali moramo praviti razliku između e, sredstava za plaćanja i sredstava za obveze, kako bismo bili usklađeni sa svim uredbama koje su na snazi, ali tu i dalje postoji razlike između e, sredstava za plaćanje i sredstava za obveze. Postoji veliki jaz koji je utemeljen i na tome što je um, financijski okvir, okvir koji se usvaja za tri godine unaprijed i tu nije više pitanja dobrog financijskog upravljanja, već eh, dobrog političkog zalaganja i političkog dogovora. Ukoliko postoji višegodišnji e, financijski okvir e, koji je dogovoren, tu postoji onda i e, godišnji proračun koji se utvrdi, a taj proračun bi trebao uzimati u obzir sve dotadašnje dogovore i predviđanja. Ali naravno to nije uvijek slučaj. To utječe kako na strukturne fondove, tako i na druge stvari, na primjer e, program e, Obzor 2020, e, poljoprivrednu politiku i tako dalje. To dakle utječe na različitim razinama sva područja europskih politika. Dakle, tu se ne radi o specifičnom problemu koji je vezan uz našu ovu politiku, već je to problem koji se e, odražava na sve politike Europske unije. I i zaista ne smijemo zaboraviti i molim vas da tu poruku prenesete svim europskim državljanima. Mi imamo proračun, a iz tog proračuna skoro 6% sredstava koriste europske institucije. Ovdje ne govorim samo o Europskoj komisiji, već e, su tu uključene i vaše plaće, e, plaće revizorskog suda, e, Europskog suda pravde. Dakle, svi troškovi funkcioniranja europskih institucija iznose samo 6%, odnosno manje od 6% europskog proračuna, a više od 94% e, se koristi za aktivnosti u državama članicama. E, mali udio se koristi za djelatnosti izvan Europe, ali više dakle od 90% se koristi za projekte i aktivnosti unutar Europske unije. I to je ono na čemu trebamo inzistirati. Pitam se da li e, takozvane profitne organizacije ili poduzeća mogu tvrditi da imaju e, takav razmjer između e, troškova funkcioniranja i drugih troškova. Mi dakle ne tražimo dodatni novac niti od naših građana, niti od naših infrastruktura, mi tražimo novac kako bismo vratili novac onim ljudima koji su nam e, unaprijed dali sredstva, a ovdje e, govorimo najprije o fizičkim osobama, poduzećima, e, privatnim e, financijskim institucijama koji čekaju taj novac i koji mogu otići u stečaj ukoliko im taj novac ne vratimo na vrijeme. I zbog toga vas molim da e, shvatite zbog čega se toliko zalažem za e, zdravo godišnje upravljanje proračunom. I kao što možete primijetiti, e, prilično, zaista me se tiče ovo čemu govorim Mislim da moramo biti oprezni i što se tiče e, Velša i ugovora o partnerstvima, naravno mi imamo na raspolaganju različite instrumente, a svi ti instrumenti se mogu koristiti na različite načine, ovisno o strukturi koju možemo pronaći u državama članicama. Bitno je da svi budu zadovoljni. Gospodin Blanko Lopez Mislim da je teško reći što bi se desilo kada strukturni fondovi ne bi postojali, ali postoji jedna indikacija. Prije krize strukturni fondovi su e, računali su ulazili u 70% ukupnih e, javnih ulaganja, a poslije krize dakle do sada strukturni fondovi e, predstavljaju 20% svih javnih ulaganja u Europskoj uniji. Dakle, to je tri puta više nego prije krize. A to vam pokazuje relevantnost i važnost strukturnih fondova, jer oni zapravo zamjenjuju privatne investicije. Ako mi sada govorimo o 600 e, tisuća e, dućana koja su otvoreni, to predstavlja sigurno 1,4 e, milijun dućana koji će biti osnovani nakon jednog određenog perioda koristeći strukturne fondove. Tu nećemo uzmati u obzir gubitke poslova, ali moramo naglasiti da ovi fondovi su nam e, omogućili ublažiti negativne učinke krize. Isto tako, mi smo dosta govorili o inicijativi za mlade. Mi smo e, omogućili ulaganje od 6 milijardi vrlo brzo, ali samo 25% te sume je za sada zaista iskorišteno. Svi govore o tome da se treba više učiniti za zapošljavanje mlade, ali evo pogledajte, sredstva postoje, ali samo jedna četvrtina e, tih sredstava se zaista trenutno koristi. To je veliki problem i zaista pozivam sve odgovorne osobe država članica da koriste te ugovore za projekte. Općenito govoreći, Ovdje se radi o proširenju opsega e, poslovnih e, aktivnosti. Tu se ne radi samo o kvalificiranim ljudima. E, ljudi koji nisu kvalificirani treba ih se obučiti ukoliko nema dovoljno radnih mjesta za njihovu struku. I na taj način ćemo vidjeti učinak ove politike ukoliko budemo omogućili ljudima otvaranje novih radnih mjesta. I e, na kraju hvala vam svima na e, lijepim riječima. Ja zaista mislim da naša uprava postaje sve bolja i bolja. Naravno, mi ulažemo u financijsku perspektivu više od 6 e, milijuna eura za daljnje poboljšanje javne uprave. To je prioritet broj 11 i stvarno vjerujem u to da možemo zajedno ojačati našu upravu kako bi bili što učinkovitiji. Makroregionalne strategije su strategije za koje prva procjena pokazuje da svaka država članica zaista anticipira različite projekte i programe kako bi ta makroregionalna strategija bila uspješna. Još jednom hvala na lijepim riječima vezano uz istraživanje. Nisam siguran na koji način je to rečeno, ali sigurno vam mogu reći da će unutar nove financijske perspektive biti uska suradnja između ljudi koji se bave istraživanjem i ljudima koji se bave strukturnim fondovima, ne samo u okviru Europske komisije, već i izvan nje, jer moramo učiti jedni od drugih, postoje različite filozofije, različita iskustva, ali e, moramo pronaći zajedničko tlo kako bismo poboljšali e, naš rad i kako bismo se zaista mogli boriti protiv e, jednog velikog europskog e, problema, a to je postizanje postizanje poveznice između istraživanja i poslovanja. Moramo iskoristiti i instrumente koji su nam na raspolaganju kao i sredstva koja moraju biti dostatna, a bit će dostatna ukoliko ih pametno iskoristimo i moramo također biti uporni kako bismo primijenili ideje o kojima smo se zajedno dogovorili. još jednom vam hvala na ovoj plodonosnoj diskusiji. E, bilo mi je zadovoljstvo surađivati s vama u posljednjih pet godina i e, napuštam vas e, nažalost e, i još jednom se zahvaljujem na dosadašnjem radu. Thank you, Commissioner. Allow me... Hvala povjereniče, dopustite da vam zahvalim u svih članova odbora, da vam zahvalim dakle na osobnom doprinosu provedbi i zaštite regionalne politike. Mi cijenimo vaš dosadašnji rad i želimo vam veliki uspjeh u budućem radu. Najviše hvala. Sada zaključujem javni dio rasprave. I molim sve one koji neće sudjelovati na sastanku koordinatora koji je sastanak iza zatvorenih vrata, molim vas sve da napustite prostoriju. Hvala.